Okay, colleagues. Let's... Poštovani kolege, molim vas da započnemo. Iako im, nas je samo manji broj ovdje, zastupnika, hoću reći. Evo, kao što znamo, se se ovo prenosi putem interneta. Danas ćemo imati dva dijela sastanka u kontekstu današnje istrage. Prvi dio će se posvetiti pitanjem eh, računalne, pitanju računalne sigurnosti europskih institucija, a drugi dio će se pozabaviti parlamentarnim nadzorom obavišajnih službi od strane nacionalnih parlamenta Dakle, to je sastavni dio te teme, o tome smo već prije raspravljali i ako nema nikakvih primjedbi, ja predlažem odmah da usvojimo dnevni red ovakav kakav jest i da započnemo sa sastankom bez odlaganja. Danas ćemo imati četiri stručnjaka i izjave gospodina Ronalda Prinza koji je ravnatelj i odnosno direktor i suosnivač Fox IT-a za sprječavanje upada i sigurnosnih incidenata u Europi. Oni su se pozabavili i slučajem Belgakom o kojem smo već raspravljali, a i drugim većim slučajevima. Dakle, oni su glavni stručnjaci, zatim je naš gost Freddy Dezer koji je voditelj radne skupine CERT EU i to je tijelo nadležno za računalnu sigurnost svih europskih institucija, što naravno uključuje i nas, i razne agencije i tijela i također oni sprječavaju i također vode oporavak nakon e, napada koji su usmjereni na računalnu sigurnost. Datim, e, treći govornik će biti gospodin Giancarlo Villela, glavni ravnatelj e, DG ITEC, dakle za naše informacijsko-tehnološke usluge. I, četvrti govornik je gospodin Luka Zampaglione, zadužen je odgovorni za sigurnost EOLISE, dakle to je tijelo koje se bavi velikim e, IT sustavima, oni upravljaju i različitim bazima podataka koje sadrže osjetljive podatke i koje treba nadzirati pomno i čiju sigurnost treba čuvati. Evo, ja ću zamoliti svakog govornika da si uzme najviše deset minuta i nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Gospodine Princ, želite li vi započeti? Da, e, hvala što ste me pozvali. Ja sam se pripremio za današnju raspravu, no za početak dozvolite mi da kažem da smo mi istraživali slučaj Belgakom. Neću sada detaljno obrazlagati što se događalo. Mislim da se svi time upoznati i zapravo um, je na drugima razotkriti sve te podatke. Ja samo imam neke opće napomene koje želim sama podijeliti. Nekoliko puta smo sudjelovali u istragama u vezi sa slučajevima špionaže. I ako to rašanimo na ono što korisnici mogu učiniti u smislu sprječavanja i reakcije, evo to je nešto o čemu želim razgovarati s vama. Dakle, faza reakcije, dakle tu mi ulazimo, mi smo organizacija koja nastoji razumjeti što se događa kada se događa nešto sumnjivo. Dakle, mi i primjenjujemo razne tehnologije kako bismo otvrdili sumnje događanja. Naravno, tu se počinje, počinje istraga i koristimo mnoge resurse kako bismo otkrili što se događa unutar jedne mreže. Tu primjećujemo da uglavnom korisnici obični korisnici imaju mm, druge interese u odnosu na e, velike organizacije. Dakle, oni samo žele da se očisti cijela mreža. Naravno, on, e, ljudi koji nas eh, angažiraju, nisu zainteresirani za potpunu istragu i ulaženje u trag eh, izvoru napada. Mm, mi zapravo postavljamo s druge strane pitanja tko je to učinio, do kojih su informacija počinitelji došli i koji je bio njihov cilj kad su ušli u mrežu. Naravno, ako pogledamo širu sliku, šteta je što ne možemo uvijek odgovoriti na ta pitanja. Zatim e, također se bavimo otkrivanjem e, postoje i organizacije koje nastoje utvrditi što se događa u mreži, dakle kao što svi znamo u kompjutere je moguće upasti, moguće ih e, hakirati i naravno trebamo instalirati tu aplikacije za razotkrivanje njih nadzirati i brojne organizacije su u nedavno vrijeme spominjane u medijima koje su primale malverno, one su same provele istragu i rekle su da provjerili smo tu nema ničega, nema se što vidjeti. E, to je malo čudno, zato jer s jedne strane imamo obavještajne organizacije koje troše stotine milijuna eura na e, razradu melvera e, i također spriječavaju detekciju, a s druge strane imamo organizacije koje kažu ne tu u inboxu u poštanskom sandučiću nema ničega i zbog toga smo sigurni. Imamo tu i organizacije koje nisu upoznate sa ovim tehničkim pokazateljima kompromitiranosti sustava i objavljuju priopćenja za tisak u kojima tvrde da su sigurno da nisu pogođene takvim napadima. A ti, to su ljudi koji zapravo oduzimaju rad mojem poduzeću. Hmm, kada je riječ o sprječavanju, treba još napomenuti nešto zanimljivo. Imamo dosta klijenata korisnika koji žele imati vrlo sigurne mreže i mi za to razvijamo posebnu opremu, naročito u okruženjima kritične infrastrukture, primjerice elektroopskrbnih mreža. Mi izvozimo razne vrste opreme u razne dijelove svijeta, ali ne u Europu. Nije da se nismo tu potrudili, ali čini se da smo ovdje malo najni da ne mislimo da će e, kibernetički rat dopreti do Europe. Također, europske organizacije koje su doista voljne ulagati u sigurnost, traže prave ljude koje bi zaposlile i također nastoje utvrditi koja je najbolja oprema koju bi mogli nabaviti. Mm, naravno, s time u vezi treba napomenuti da europski sustav napada, e, e, nabave ne, ne omogućuje im vrlo često da nađu onu opciju koja je cjenovno i kvalitetno najisplativija. Osim toga, industrija proizvodi enkripciju end-to-end i opremu za takvu enkripciju. Dakle, to su sustavi koje primjenjuje i razrađuje lokalna industrija i koji su namijenjeni zaštiti vladinih ustanova njihovih povjerljivih podataka i također imamo odobrene proizvode koji se mogu koristiti unutar Europske unije za zaštitu povjerljivih podataka i mislim da organizacijama to nije jednostavno nabaviti jer je to vrlo skupa oprema i osim toga ne bi možda i korisnicima bilo prejednostavno koristiti tu opremu, jako koja je vrlo, vrlo sigurna. koliko hm, želimo uložiti zapravo, evo, to je pitanje koje se postavlja koliko nas, nam je zapravo stalo do toga i koliko želimo uložiti da bi spriječili spionažu. Hvala. Gospodine Princa, sada sljedeći ima riječ gospodin Dezele. Hvala vam lijepa, hvala na pozivu. Evo ja ću samo ukratko opisati koji je naš zadatak CERTA, koji je naš mandat, koje su naše nadležnosti. Naš eh, je radna skupina međuinstitucionalna, a naš je zadatak pomoći institucijama da se bolje zaštite od kibernetičkih prijetnji. Imamo za sada samo 15 ljudi, pravih stručnjaka i osnovani smo prije dvije godine. Radimo u okviru eh, funkcionalnih ovlasti i ITK i također pod nadzorom europskih institucija svi naši korisnici, a naši korisnici uključuju i komisiju, i vijeće, i parlament, i središnju banku, i sud, i Eurojust, i Europol, i um, druge agencije koje su prisutne ovdje. Dakle, sve te organizacije su operativno i dalje odgovorne za vlastite mreže, trebaju ih štititi i otkrivati moguće ugroze i također osigurati da sve glatko teče i odvija se. Mi dajemo dodatnu pomoć za rano otkrivanje prijetnje i također brzo rješavanje, a to činimo pomoću jednog slučaja na interinstitucionalnoj i na e, međunarodnoj razini i to tu se međusobno povezujemo sa institucijama i možemo dati dodatnu vrijednost e, onome što institucije već poduzimaju u tom smislu. Dakle, e, vrlo usko surađujemo sa e, kućnim računalnim stručnjacima u svakoj instituciji kako bismo otvarili naš zadatak. Tijela i institucije Europske unije su vrlo interesantne mete ako govorimo o prijetnjama i ugrozima i naravno ti se napadi poduzimaju kako bi se došlo do osjetljivih e, i korisnih političkih gospodarskih podataka i kako bi se iskazalo nezadovoljstvo ili politički e, aktivizam. Evo, dakle, tu govorimo o računalnim napadima. Što možemo tu učiniti? Imamo tri usluge, dakle, usluge e, E, sprječavanja kako bismo izbjegli probleme u budućnosti. Dakle, utvrđujemo koje softvere treba popraviti i također učimo iz različitih e, incidenata i pomažemo institucijama da pojačaju svoju sigurnost. Osim toga prikupljamo informacije iz različitih izvora, a to mogu biti samo institucija ako su izložene napadima, povezujemo se sa drugim institucijama, također prikupljaju informacije od nacionalnih crtova, imamo vrlo dobru suradnju s njima i također prikupljamo informacije iz računalne industrije. To su informacije o mogućim ugrozima sustava i e, upozorenja. Prošle godine smo imali 650 uzbuna u vezi sa e, već e, ostvarenim događajima, odnosno krađe podataka, zabilježenim napadima i ranjivim sustavima. To su informacije koje pomažu institucijama da reagiraju na probleme koje bi, koji bi se mogli pojaviti u njihovoj organizaciji. One same također razotkrivaju prijetnje i izvještavaju nas o tome i uz pomoć tih informacija možemo pomoći drugim tijelima i ustanovama da reagiraju na prijetnje. I treće, kada imamo ozbiljan incident, ozbiljan napad, na neki od sustava, pogođena institucija nas može pozvati i mi sakupljamo podatke od naprednih institucija i dovodimo također stručnjake iz većih institucija da riješimo problem. I također umrežujemo se i sa drugim sretovima u zemljama članicama i računalnim e, kompanijama i organiziramo e, radne skupine. Prošle godine smo imali deset slučajeva kako bismo e, reagirali i koordinirali reakciju na napade, dakle to je bilo deset zabilježenih napada. I u sažetku dozvolite mi da istaknem da smo mi vrlo mlada organizacija koja je međutim se već dokazala u suradnji sa institucijama, a naša dodana vrijednost je korelacija i prikupljanje i e, analiza podataka koje e, prikupljamo od institucija i računalnih poduzeća e, naših 15 zaposlenih, a mi ćemo se proširiti u budućnosti, su se založili kako bi institucije poboljšale svoje sustave i uspjele se obraniti od takvih napada. Hvala gospodine Deser. Sljedeći govornik je gospodin Vilela glavni ravnatelj Leđe ITEK. Hvala, ja ću govoriti francuski, već se unaprijed želim ispričati kolegama iz talijanske i francuske kabine. Dakle, hvala vam na pozivu i hvala vam na tome što se ste mi omogućili da budem treći govornik odmah nakon kolege iz CERTA. glavna uprava ITEK Europskog parlamenta djeluje na ovom sektoru, ali i na drugim sektorima, naročito međutim na ovom području i e, mi temeljimo naš rad na međuinstitucionalnoj suradnji, što je za nas ključan aspekt. Od travnja Europski parlament predsjedava interinstitucionalnim odborom za računalna pitanja i u tom kontekstu parlament je pokrenuo jedan projekt koji predviđa e, zajednička djelovanja koja bi mogla biti daleko sežnija u odnosu na ono što inače CERT poduzima. Odnosno, parlament je predložio da se iznađu zajednička rješenja, odnosno predložio je da se izgrade određene strukture. Dakle, ponavljam, zajedničke strukture kako bismo što bolje zaštitili europske institucije. Glavna uprava ITEC je proslijedila te prijedloge interinstitucionalnom odboru temeljem e, dvaju rezolucija koje je parlament usvojio u mjesecu srpnju. Tada je naime parlament usvojio dvije rezolucije o računalnoj sigurnosti, odnosno cyber sigurnosti i predložio je užu suradnju između različitih europskih institucija, a među raznim rezolucijama se ističe također i mogućnost da se uspostavi zajednički cloud tek eh, na operativnoj razini podupire ovaj prijedlog parlamenta i također je na formalan način pokrenula ovaj prijedlog, odnosno podastrijala ga je interinstitucionalnom odboru. Dozvolite da dodam još nešto. Kao predsjednik eh, interinstitucionalnog odbora za računalna pitanja, ja moram e, tražiti, i to vrlo nestrpljivo, da se konačno privede kraju ova istraga. Zašto? Zato jer smatram da e, sve naznake koje budu sadržane u rezoluciji, u konačnom izvješću koje će proizvići iz e, cjelokupnog rada, treba proslijediti međuinstitucionalnom odboru za računalna pitanja. E sada da prijeđemo na konkretna pitanja, odnosno na pitanje računalne sigurnosti unutar samog Europskog parlamenta. Kolega iz Crca, gospodin Dezer, je to već rekao, odnosno nitko ne može zajamčiti 100% računalnu sigurnost. To je konkretna činjenica, no DG ITEC e, u Europskom parlamentu može utjecati na to, naravno u skladu sa međunarodnim propisima. Odnosno, drugim riječima, ono što mi činimo jest promicanje zahvata koji se koji su u skladu sa ovim međunarodnim e, propisima. Evo, sada neću pretjerivati, ali s ponosom želim istaknuti da smo uspjeli odbiti nekoliko informatičkih e, računalnih napada u posljednjih nekoliko godina, no bez obzira na to mislim da možemo reći da osjećamo e, zadovoljstvo što se tiče pridržavanja propisa, no ne možemo reći mnogo više od toga. Kao što je rekao gospodin Deser, parlament e, usko surađuje sa CERTom na ovom području i naravno tu su izazovi razni i stalno se pojavljuju novi izazovi. Zbog toga mi sudjelujemo na e, seminarima koji se bave obnavljanjem i ažuriranjem e, sveg znanja kojim raspolažemo na ovom području. Digi e može uvidjeti koji su problemi u vezi sa računalnom sigurnošću i također prepoznati vrste napada kojima bismo mogli biti izloženi, a ako do napada dođe, DigiTech može pravovremeno reagirati. Ponekad, međutim, to naše djelovanje je teško primijetiti upravo zbog propisa u vezi sa zaštitom podataka. Dakle, ne možemo djelovati odriješenih ruku u potpunosti. Digitek unutar protekle dvije godine je dala određene prijedloge Europskom parlamentu Dakle, s jedne strane je predložila reviziju važećih propisa, no osim toga, iznad svega, iteke je predložila da se usvoje novi propisi, novi akti, koji će se pozabaviti i urediti područja koja su ostala neuređenima. Dakle, kako bismo mogli pravno neupitno djelovati na zaštiti računalne sigurnosti i želimo se uvijek uslanjati na pravnu osnovu koja će nam omogućiti da poduzimamo određene mjere koje se pokažu potrebnima. Kao što zastupnici vrlo dobro znaju, integracija računalne sigurnosti potpuna integracija mora se odvijati u okviru globalne sigurnosne politike. Za Digi Tech računalna sigurnost ne smije nikad biti razvojena od poimanja globalne sigurnosti, odnosno jednog koncepta globalne sigurnosti koji se malo pomalo nazire na obzoru. Stoga, Digi Tech... može samostalno provoditi i privesti kraju određene projekte i aktivnosti, no kao i svaka velika organizacija na svijetu ne možemo mi sami razrađivati računalnu infrastrukturu. Dakle, jasno je da nam je potrebna jedna mreža odnosa sa najboljim, e, najnaprednijim poduzećima na području računalne tehnologije na temelju naravno i e, financijskih e, smjernica. Evo, to su glavne aktivnosti ITEK-a. Ja svojim na raspolaganju i za vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Ja se želim osvrnuti posebice na jedan aspekt. Odnosno, Tech ponavljam, želi što više ojačati međuinstitucionalnu suradnju na kojoj se i temelji. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine Vilela. Znam da ste poduzeli najbolje zaštitne mjere kako bi se zaštitili svoje bilješke jer ste ih ručno napisali. A to nas eh, dovodi do posljednjeg govornika, gospodina Zapaljonea. E, odgovorno za sigurnost u agenciji EU LISA. izvolite. Hvala lijepo, ja sam pripremio prezentaciju. Hvala lijepo, dobar dan svima. Zovem se Luka Zampalione, ja sam e, dužnostnik za sigurnost Europske agencije za računalnu sigurnost, eu EULISE i sa mnom je službenik za zaštitu podataka. i Zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj skup o čija je tema informacijska sigurnost europskih institucija najprije ću objasniti čime se naša agencija bavi, zatim ću vam ukratko opisati tri velika informacijska sustava kojima upravljamo. Zatim ću spomenuti koji je naš sigurnosni model u provođenju nadzora. Također ću iznijeti završne preporuke o tome kako mi smatramo da bi europske institucije mogle poboljšati svoj trenutni sustav informacijske sigurnosti. EULISA je utemeljena uredbom 1077 iz 2011. godine. I ona je tijelo nadležno za upravljanje velikim informacijskim sustavima na području e, pravde, slobode i unutarnjih poslova. Obuhvaća e, sustav VIS, SIS-2 i sustav Eurodac. Agencija je odgovorna za operativno upravljanje i sigurnost središnjih sustava, također je nadležna i za komunikacijske mreže. To su zapravo žice koje povezuju središnji sustav sa nacionalnim sustavima. Samo da vam iznesem neke brojke. schengenski informacijski sustav 2 je vezan sa 30 šengenskih područja i sa Eurojustom i uskoro će biti povezan sa Europolom. Povezan je sa nekoliko mreža za provedbu zakona na nacionalnoj razini. Sustav VIS obuhvaća 29 država i uglavnom je povezan sa ministarstvima za vanjske poslove, njihovim mrežama i sa središnjim sustavima koji obuhvaćaju nekoliko e, područja u svijetu, kao što su Afrika, Bliski i istok, a uskoro ćemo dopriti do Južne Amerike i Rusije. Europski daktiloskopski sustav za azil, Eurodac, obuhvaća 32 članice Europske unije i uglavnom je povezan sa e, službama za imigraciju. On je kapilarna poveznica e, velikih sustava i E, ima kaskadno obilježe na nacionalnoj razini. Spomenuo sam i komunikacijsku mrežu, što znači da to nije sustav, već e, jedan e, vektor koji je zapravo minimalni zajednički nazivnik ova tri velika sustava i informacijske sigurnosti. To su zapravo žice koje povezuju sve središnji server sa nacionalnim sustavima. Sigurnosni model se temelji na jednostavnoj hjerarhiji postoje pravila Europske komisije, postoji pravna osnova, sigurnost je jasna svima uređena crno-bijelo i postoji uredba koja je utemeljila ovu agenciju. Za svaki IT sustav postoje specifične sigurnosne odredbe koje svaki, sigurno, informacijski sustav mora poštivati. Dakle, pravna osnova je glavni, glavni poticaj za provedbu naših pravila. Na temelju te pravne osnove izrađujemo sve planove i povezane e, smjernice i postupke. I naša hierarhijska linija je završ, se, se okončava setom postupaka koji smo također usvojili. EULISA razvija i okvir za upravljanje rizicima zbog pravnih zahtjeva. Ne možemo sve to e, napraviti odjednom, već kao što je e, DGI tek spomenuo, usvajamo standarde za provedbu kako bismo imali zajedničke smjernice za provedbu kontrole u e, središnjim sustavima i provedbu nadzora nad središnjim sustavima u tehničkom smislu, sigurnosni modeli sa tehničkog gledišta slijedi neka temeljna načela koja funkcioniraju u praksi. Taj trojni model u tehničkom smislu zapravo nije povezan sa internetom već samo sa ovlaštenim institucionalnim mrežama putem kontroliranih nacionalnih sučelja. Agencija je odgovorna za fizičko povezivanje sa državama članicama e, putem točki razgraničenja. Agencija je zadužena za sigurnost, počeši od središnjeg sustava prema vezama sa državama članicama. Od te točke razgraničenja pa nadalje države članice preuzimaju punu odgovornost za sigurnost svojih nacionalnih sustava, a tri velika informacijska sustava e, pružaju temeljne usluge informacijske sigurnosti. Dakle, to su tri sastavnice koje dovode do provedbe najboljih iskustava na području informacijske sigurnosti i međunarodnih standarda, unatoč neovisno o tome što se temelje i na pravnoj osnovi, koja to također zahtjeva. sigurnosne mjere koje bi mogle doprinijeti poboljšanju sigurnosnog statusa E, IT sustav evropskih institucija su nešto čime, što, ću zaključiti svoju prezentaciju. Postoje četiri glavna područja IT sigurnosti i identificiraju se na sljedeći način. Najprije imamo skup standarda za IT sigurnost na razini Europske unije u okviru end to -end pristupa Kolege iz eh, DG su prethodno spomenuli standarde koje što ja, ja sada ponavljam sve to. Dakle, postoji potreba da postoji stručno tijelo na razini Europske unije koje bi moglo pratiti ovakve standarde, preporučivati ih i implementirati, uključujući i same institucije Europske unije i operativna tijela na nacionalnoj razini kako bi, kako bi se zajamčio homogeni i prihvatljivi nivo sigurnosti na europskoj globalnoj razini kako bismo imali sigurnost od središnjeg sustava u kojem se nalaze baze podataka prema u smjeru krajnjih korisnika koji rabe informacije koje su pohranjene u središnjem informacijskom sustavu. Druga sastavnica preporuka za poboljšanje je razviti standardne procese za upravljanje rizicima koji bi osigurali e, troškovno učinkovit to e, provođenje sigurnosti i kontrole privatnosti e, pomoću dizajna koji e, bi omogućio najbolje moguće korištenje proračuna. Dakle, moramo iznaći prave protuobavještene službe koje jesu troškovno učinkovite i koje provode pravila na pravi način. Informacije moraju biti zaštićene prikladnim sigurnosnim mjerama, a to možemo e, učiniti samo pomoću prikladnog procesa upravljanja rizicima. Na taj način možemo pratiti načelo e, i sigurnosti i privatnosti kao takvo samo po sebi. Treća preporuka je uključiti e, životni ciklus informacijskih sustava Europske unije u smislu procesa certifikacije i recertifikacije E, možemo primijeniti usporedbu sporedbu pregleda tehničke ispravnosti naših vozila. To također moramo periodički obavljati. Znamo da kada IT sustavi postanu zastarjeli, postaju automatski i ranjiviji novim ugrozama, posebice kada je razina rizika visoka. Na primjer, IT sustavi koji su vezani sa internetom. I posljednja preporuka je razmotriti upravljanje identitetom i označavanjem informacija u smislu integracije ta dva sustava. Preporuka je implementirati snažne mehanizme e, verifikacije, e, uvesti označavanje informacija ili kontrolu označavanja informacija kako bi se zajamčilo da se informacijama može pristupiti u svakom trenutku i da, je taj pristup moguć za sve kojima je pristup nužan, ali ne i nepoznatim trećim stranama. Time ću zaključiti svoju prezentaciju. Hvala lijepo. Hvala gospodine Zampalione. Sada otvaram raspravu. Dopustite mi samo jednu opću napomenu vezanu uz tri posljednja govornika. Mikrofon se isključio, ispričavamo se. The NSA has no limits, eh? <laughs> NSA stvarno ne zna gdje treba stati. Željela bih istaknuti da mi provodimo zapravo jednu istragu ovdje vezano uz optužbe masovnog nadzora, prisluškivanja špioniranja europskih građana. E, čuli smo e, što, se dogodilo sa Belgakomom, što je e, vjerojatno sve imali utjecaj na Europski parlament ako analiziramo e, opremu koja se rabi, Microsoft, Apple. E, dakle, sve je to vrlo aktualno ovog tjedna. Ja bih uistinu vašim odgovorima voljela čuti nešto više o tome što se događa ovdje. Mi želimo e, dobiti odgovore u smislu toga u kojoj mjeri smo mi pogođeni. Jeste li detektirali nešto što se nas tiče? Ako niste, zašto niste? Ako jeste, što jeste? Jer jer e, vaše prezentacije su samo spominjale mjere prevencije, što je svima jasno, ali nama je potrebno više, jer snage koje vrebaju na nas su snažnije. To nas zanima. Započet ću sa našim izvjestiteljima i govornicima nakon njih. Svako od njih će dobiti na raspolaganje dvije minute. Molim vas da spomenete kojem panelistu upućujete pitanje. Nakon toga će panelisti odgovarati na pitanja, a zatim ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. ako ćemo imati dovoljno vremena, imat ćemo i drugi krug pitanja i odgovora. Dopustit ću nastavna pitanja ako se stvarno radi o nečemu konkretnom. Izvolite, imate riječ prihvaćam vašu uputu i volio bih da svi odgovore na moje pitanje, ali i moj dojam je da u u ovoj raspravi smo trebali saznati što se dogodilo u smislu ovih ne samo nedavnih optužbi u, vezano uz prisluškivanje europskih u europskim institucijama. Već prije pet godina smo čuli i optužbe u vijeću ministra da je tamo bilo prisluškivanja kao i u zgradi NATO-a. Da li imate ikakva saznanja vezano uz te konkretne optužbe? Dakle, mi vodimo istragu i žele, hoćemo li odrediti neki rok ili neku formalnu vezu između tih optužbi, u smislu jeste li reagirali na njih, jeste li ojačali svoje sigurnosne mjere uslijed ovakve situacije. Dakle, mi ne provodimo istragu u vakumu u smislu općenitih mjera koje primjenjujete. To je moje prvo pitanje. Dakle, konkretno vezano za ovu istragu, jeste li reagirali abstraktno ili specifično na ove optužbe, ove navode, jeste li istraživali išta, imate li ikakav plan rada vezano uz to, a drugo, gospodinu Prinsu, znam da imate određenog ograničenje smislu toga što nam možete reći, reći o predmetu Belgakoma i to uvažavam, ali mi smo vas ipak pozvali pa vas molim da kažete ono što možete u sustavu Eurodaka i SISA 2 spominjali ste pojedinosti o poboljšanjima koje planirate provesti. Želio bih da to povežete sa optužbama ljetos da je vaš sustav zapravo SIS, sustav SIS-2 e, da je njega e, bilo provaljeno da, da je došlo do prijetnji. Jeste li reagirali tada? Imate li kakav opći plan rada, kako ćete reagirati na to i koja, koji je dokaz hakiranja sustava Euro, u Eurodaka provala u taj sustav? Sada ću stati sa postavljanjem pitanja, jer znam da i drugi kolege sigurno imaju pitanja. Zajednički nazivnik svih ovih pitanja je zapravo što se dogodilo i na koji način ste vi reagirali. Hvala lijepo. Gospodin Prinh će prvi odgovoriti na pitanje. Zapravo bit ću vrlo kratak. Ako imate jedno pitanje vezano o slučaju Belgakoma, pokušat ću pokušat ću odgovoriti. Ako, ako trebate dva puta, to znači da ako trebate jednom ne. Gospodin Zampalione. Hvala lijepo. Šengenski sustav broj 2 zapravo nije bio hakiran. U travnju ove godine se dogodilo nešto što je vezano uz prethodni sustav SIS-1, ali to nije bilo pod nadležnošću operativnog upravljanja agencijama. Dakle, uveli smo novi sustav u travnju. Ono što vam mogu reći je da smo mi E, istražili što se dogodilo u okviru incidenta sa sustavom SIS-1. E, novi sustav SIS-2 je se potpuno različit od prvog sustava i pokušali smo izvući pouku iz incidenta koji se dogodio vezano uz sustav SIS-1. Što smo napravili? Najavili smo sigurnosnu reviziju sustava SIS-2 tijekom ljeta i komisija sazvala sastanak ravnatelja nacionalnih policija i dogovoreno je da će se uspostaviti hitni plan sigurnosti kao reakcija na incident u SIS-u 1 kako bi se verificiralo da li je SIS e, 2 ranjiv na isti način kao i sustav SIS 1 dakle, na isti način na koji su hakeri upali u sustav SIS-1, da je to, mogu, to moguće napraviti sustavom SIS-2, mi ćemo vrlo skoro moći odgovoriti na ovo pitanje koje, koje nam je postavljeno od strane svih država članica. Pro, istraga još u tijeku. Gospodin Fos. Hvala lijepa. Gospodine Prince, žao mi je, ali ipak bi želio postaviti jedno dodatno pitanje, malo ću ga preformulirati. Naime, čitao sam da trag vodi do Ujedinjene kraljevine. Da li je to što sam pročitao točno? Možda biste nam barem to mogli reći ili potvrditi. Ne želim vas dovoditi u neugodnu situaciju, ali nama bi ipak bilo važno saznati što se pozadinski događalo vezano za ovaj incident u smislu profesionalnosti? Jeste li otkrili nešto, detektirali nešto, e, da li se radilo hakerima koji djeluju u garaži i nešto sklapaju tu i tamo ili je, se je incident iziskivao intenzivnija znanja i vještine, barem da nam, da nam kažete razinu tog hakerskog upada. A preostala Recimo, preostala tri govornika, želio bih rado saznati što je proizašlo iz svega. Da li su e, sigurnosne mjere provjerene, sigurnosne veze, da li uopće e, se može provjeriti, da li se netko negdje priključio i da li je preuzimao neke povjerljive informacije i podatke Hoće li to značiti da će se sada u budućnosti više ulagati u sigurnosnu tehniku? Da li će u smislu proračuna za to trebati više novca? Što nam u tom smislu možete reći tako tako da bi Europska unija, Europski parlament pokušao ojačati svoju sigurnost i što bismo mi mogli spomenuti u našem izvješću. Također bi me zanimalo na koji način bi ta poboljšanja mogla izgledati i što svega toga se tiče nas u našem svakodnevnom životu. Hvala lijepa. Želite odgovore gospodina Princa, gospodina Dezure, gospodina Vilele? Započet ćemo sa gospodinom Prinsom. Hvala lijepo na konkretnom pitanju. Spomenuli ste vezu sa Ujedinjenom kraljevinom. Mi smo pročitali e, taj članak koji je bio objavljen u Špiglu u petak. ne možemo samo na temelju analize mreže ustvrditi iz kojeg smjera su došli počinitelji, to su samo nagađanja. Ono što nam može pomoći je pojačana istraga u smislu toga što, koje podatke su pokušali ukrasti i to će nas onda dovesti i do porijekla počinitelja. radilo se o upadu na internetu, ne unutar mreže i ta, zapravo istraga na internetu bi nam više pomogla, ali tada bismo mi trebali upasti u tuđa računala, to je nešto što nije dopušteno, iako bi nam to više pomoglo, to ne možemo napraviti. Vezano uz razinu sofisticiranosti upada, Belakom sam je potvrdio da je se radilo o prilično sofisticiranom upadu, hakerskom upadu, Možda sam vam treba pokazati jedan slajd vezano uz odluku koju želite, donijeti u smislu toga koliko želite ulož, koliko želite ulagati i koliko hakeri ulažu za, da bi mogli upasti u neke sustave, milijarde i milijarde ulažu Dakle, u jednom trenutku vi sigurno e, morate postati otporni na takve upade, da se možete braniti od, obraniti od takvih neprijatelja. Dakle, vi sami morate donijeti tu odluku. Obzirom da se radi o međunarodnim institucijama, vrlo teško je obraniti se u smislu tajni za kojima postoji najveća potražnja. Gospodin Dezur najprije bih želio spomenuti u svom uvodu sam već rekao da statistički podaci vezani uz, na razini naših timova za reakciju se odnose na broj incidenata koje detektiramo u našoj mreži i na koje možemo reagirati. To ću vam prvo reći. Neću moći komentirati specifičnosti konkretnih slučaja. Ne smijem otkrivati detalje specifičnih slučaja, već ću općenito odgovoriti provjeravamo li ono što se objavljuje u tisku i e, ono o čemu nas informiraju međunarodni partneri, da svaku informaciju koju zaprimamo provjeravamo i pokušavamo utvrditi je li istinite ili ne, možemo li nešto pronaći vezano što u našoj mreži ili ne. E, spomenut ću primjer vezano uz e, Belgakom slučaj, predsjednici Belgakoma u istom u sastanku istog ovog odbora su rekli da su utvrdili pokazatelje toga da su kompromitirani i učinili su ih dostupnima putem nacionalnih tijela u Belgiji, dakle e, državnom odvjetništvu i policiji su pokazali te dokaze, također i certimovima Belgije i certimovima e, nekih drugih e, država članica Europske unije. Što činimo kada dobijemo takve dokaze? Mi provjeravamo mreže naših klijenata, dakle vijeća, komisije, parlamenta, svih naših klijenata, sve provjeravamo na temelju informacija koje zaprimamo i u okviru tih provjera nismo pronašli nikakve dokaze da su naši sustavi bili kompromitirani. Samo bih želio naglasiti kako sve to funkcionira. Svaki puta kada institucije ili mi zaprimimo neku informaciju o potencijalnom upadu, provjeravamo sve, ponekad naravno provjeravamo i bez toga da zaprimimo informacije izvana i mi provjeravamo našu mrežu, sve provjeravamo i ako nešto utvrdimo, pokušavamo to otkloniti što je brže moguće. Vaše drugo pitanje, je li moguće utvrditi da li nas netko prisluškuje ili cure informacije iz naše organizacije? To je vrlo teško. Vrlo teško je ući u trag ako ne znate da postoji tako nešto. Ako već imate neke indicije da se nešto događa, tada je, tada je nešto lakše. Možete ući u trag informacijama koje cure, no općenito govoreći to je sve to vrlo teško. Također bih želio još jednom ponoviti ovo što je gospodin Prince rekao. Nemoguće je uspostaviti 100% sigurnost i zajamčiti da nitko neće moći upasti u vašu mrežu, pogotovo ako ste suočeni sa eh, neprijateljima koji imaju proračun mnogo, mnogo veći, deset puta veći od onoga što je nama na raspolaganju. Posljednje pitanje je bilo što možemo, kako možemo nešto, učiniti nešto više. Mi pokušavamo svaki puta kada nešto naučimo na temelju incidenta ojačati našu bazu i povećati razinu sigurnosti, što ponekad znači i više troškova i za naše osoblje, kako bismo povećali sigurnosne mjere u institucijama, to je nešto na čemu ćemo raditi u budućnosti i vezano uz to kako bismo ojačali ulaganja u software, hardware i razmjenu informacija. Na to je mnogo bolje učiniti u okviru međuinstitucionalne suradnje. Dakle, stražna, snažna politička podrška za razmjenu informacija na međuinstitucionalnoj razini je nešto što pozdravljamo i zaključno ću reći nešto što pokušavamo uspostaviti na razini institucija Europske unije je usuglašeno sa smjernicama europske politike o obvezujućem izvješćivanju o kibernetskoj sigurnosti što je bilo izneseno početkom ove godine u smislu etabliranja nadležnih skupina koje prikupljaju informacije o incidentima, obrađuju te podatke, razmjenjuju informacije također između država članica, Nadležna tijela su vrlo važna kako bi mogla reagirati brzo i učinkovito. Hvala. Hvala gospodine. E, želi gospodine Vilela nešto dodati? Hvala lijepa. Želio bih odgovoriti na izravno pitanje koje mi je koje su mi tri zastupnika postavila u smislu toga što mi činimo na svakodnevnoj razini i što bismo trebali napraviti kako bismo poboljšali naše poslovanje. U svom uvodnom dijelu sam pokušala objasniti na koji način radimo. Uključujemo se u svakodnevni nadzor našeg sustava, svakodnevno praćanje sustava. U svakom trenutku kada E, zaprimimo neki, neki signal uzbunjivanja, neki alarm koji ukazuje na problem, e, aktiviramo dvije intervencije. Prva je izrava da utvrdimo postoji li neki jednostavan problem kojeg možemo odmah ukloniti ili moramo primijeniti drugi scenarij, a to je uspostaviti kontakt sa sa ljudima koji će dublje analizirati mogući problem. I gospodin Zampalione je spominjao određene kriterije i metode. E, DG i tek spominja određene metode i standarde i to je vjerojatno baš ono što moramo poboljšati. Vezano uz ostala pitanja, čuli smo konkretno pitanje o Belgakom slučaju. DG ITEK provodi dubinske analize naše strukture kako bismo ustvrdili i hoće li biti posljedica koje bi proizašle za sve nas iz ovog belgakom slučaja i mogu sada utvrditi nakon opširne analize tog slučaja da nismo detektirali nikakve probleme ili e, zlonamjerni softver koji bi imao ikakve posljedice na sustav parlamenta. Drugo pitanje koje je bilo postavljeno tiče se e, ulaganja. Moramo li uložiti više novca? Mislim da ne moramo otići predaleko u smislu takvih ulaganja. Rekao bih da imamo stručnjake visokog kalibra, međunarodne specijaliste. Naravno, više ulaganja uvijek pomaže, ali to nije e, od vitalnog značenja. Moje gledište je, i to je moj prijedlog, je da od odbor će odlučiti hoće li ga prihvatiti ili ne, a to je da bi se veći fokus trebao staviti na e, vitalni element kojeg sam spomenuo u svom uvodu, a to je ojačati međuinstitucionalnu suradnju. Moramo ojačati razmjenu informacija, moramo što je moguće brže provoditi zajedničke aktivnosti, na primjer iako to neće biti dovoljno samo po sebi, pomoći će nam da umanjimo ili ublažimo učinak štetnih vanjskih upada ako bismo imali zajednički računalni oblak u kojem bismo mogli locirati različite strukture. To bi bila e, preventivna obrana za razliku od eks poste obranu. Sada vidim da se javlja e, izvjestitelj u sjeni ALDE grupacije. Željela bih malo usporiti jer dobili smo mnogo odgovora koji se tiču birokracije i postupaka, a mnogo toga, jako malo smo čuli vezano za ono što se stvarno dogodilo. To me ne iznenađuje jer gospodin Prince je rekao da druga strana, tko god ona bila, ulaže milijarde i milijarde a mi imamo tim tek nekolicine koji se moraju boriti protiv njih, pa je to gubitka koja je izgubljena na samom početku vezano u SWIFT. Željela bih nešto reći, nakon toga ćemo spomenuti Belgakom. Jednostavno pitanje gospodin, za gospodina Princa. Slažete li se sa nizozemskom vladom da navodni neovlašteni upad u nizozemskoj se može istražiti bez forenzične tehničke istrage na licu mjesta? I da li vi smatrate da e, tijela nizozemske Belgije koja su nadležna za zaštitu podataka su e, adekvatno opremljena da provode tu istragu. Drugo pitanje vezano uz Belgakom. Belgakom nam je rekao da se radi o masovnom upadu bez, preseda, presedana do sada na visoke sofisticiranosti. Vi ste spomenuli sličnu formulaciju, ali ipak nema posljedica na osobne podatke nema dokaza da je komunikacija bila presretana, e, ljudi su uložili milijarde i milijarde, a ipak nije došlo do kompromitiranja sustava. Nekako mi to sve e, nije usklađeno, nešto nije u redu ovdje. Zašto bi netko uložio milijarde i milijarde, a ne bi dobio ništa za uzvrat? To nema smisla, to jednostavno tako ne može biti. Gospodin Tuhir je rekao da ne može iznositi specifične podatke vezane uz belgakom ali ja bih ipak željela čuti, posebice zato što se možda posljedice tiču Europskog parlamenta, barem meni to ima smisla, pa bih voljela znati jeste li detektirali u belgakom slučaju nešto i, i najprije nešto saznali, a nakon toga ste započeli istragu. Govornici iz Microsofta i e, Facebooka, Apple-a, Oni su nam rekli, pričali su o tome, pa sad pitamo to i vas. E, da li ste vi istražili, da li je možda Microsoft kompromitirao svoj sustav ili omogućuje takozvani backdoor upad. Imate li kakva saznanja o tome? Konkretno pitanje za gospodina Prinsa, jer biste ste rekli da možda možete odgovoriti na neka konkretna pitanja. Postoji li išta na temelju čega bismo mi mogli zaključiti da je došlo do prehjetanja komunikacija unutar Europskog parlamenta. Jesu li one bile kompromitirane? Evo, zadržat ću se na ovim pitanjima. Imam još neka dodatna pitanja, ali ipak ću sada ostati. Zamolit ću gospodina Prinsa da najprije odgovori, a nakon toga gospodin Dezur. Hvala jednom. Dakle, prvi odgovor. Pitali ste da li se može provesti istraga kako bi se vidjelo da li je e, pregledavajući neke dokumente, da li je e, došlo do upada. Ne može se, doista trebate proučiti tehničke sustave. Drugo pitanje se ticalo e, Ureda za zaštitu podataka iz Nizozemske, dakle da li oni imaju dovoljne tehničke vještine da prevedu ovakvu istragu. Dakle, slušao sam jedan intervju nedavno sa osobom zaduženom za taj odjel je rekao da će zaposliti, da će dodatne stručnjake zatražiti pomoć. Dakle, rekao da mi je potrebna dodatna ekspertiza. Sljedeće pitanje je bilo, a, napisao sam da mi je odgovor, nemam komentara, ali zaboravio sam koje je bilo pitanje. Da, možda je bilo nekoliko pitanja na koje nemate komentara. Mislim ja sam pitala da li mislite da su bilo kakvi podaci ili komunikacija Europskog parlamenta ugroženi na bilo koji način? Da, to neću odgovoriti. I konačno pitanje, ima li ikakvog smisla dakle, da bi bilo tko, bez obzira o kome se radi, potrošio dakle, milijarde i milijarde, citiram, a da zatim ne možemo pronaći nikakav dokaz da je dovedeno pitanje sigurnost bilo kakvih podataka. Ima li to smisla? Na to je odgovor lak. Nema, nema smisla. Gospodin Dezere. Hvala vam. E, dakle, pitanje je bilo se ticalo tome da li smo u institucijama ili Belgakomu susreli neke probleme. Dakle, odgovor je ne. Što se tiče samog incidenta u Belgakomu, e, to su sve prije par tjedana objasnili predstavnici Belgakoma i ono što smo mi učinili je da čim smo za to doznali, za taj incident u Belgakomu, da smo provjerili da li je to imalo ikakav utjecaj na europske institucije i mogu se dosjetiti dva, dvije različite mogućnosti. Jedna stvar je da pristup mreži Belgakoma, da li bi se kroz, kroz tu mrežu na neki način moglo prisluškivati komuniciranje zastupnika ili osoblja Europskog parlamenta i mi zapravo ne možemo, nemamo sredstava, načina da provjerimo da li je to moguće. Belgako mi je rekao da nije došlo ni do utjecaja na podatke klijenata i to dakle uključuje europske institucije. Dakle, trenutno, koliko mi znamo, to nije imalo nikakav utjecaj na podatke klijenata Belgakoma, dakle niti na komunikaciju našeg osoblja, niti zastupnika parlamenta. Druga perspektiva toga je da li je malware, da li je zločudni software koji je postavljen u Belgakom, koji je otkriven, da li je to imalo utjecaj na institucije europske i moj odgovor je ponovo da uz tehničke elemente koje smo mi zaprimili i koje smo otkrili u istrazi, na temelju toga nismo otkrili nijakav utjecaj na europske institucije. Moram također reći da te istrage u slučaju Belgakoma Trenutno traje pravosudna istraga, to je u rukama tužitelja i dakle sve skupa vrlo je komplicirano uopće o tome govoriti i moram reći da smo da imamo prilično veliku sreću što u slučaju Belga i tužitelji i policija su dopustili da se nama i nekim drugim strankama da uopće dobijemo pristup, da možemo, da budemo mogućnosti provjeriti da li je to ikako utjecalo na naše mreže. Jasno mi je da je teško vam prihvatiti odgovor, ako kažemo ne možemo komentirati, ne možemo dati detalje niti biti konkretni. E, pozitivna strana jest što smo mi uopće mogli neke stvari učiniti, to je najvažnije za nas, a sljedeće je što možemo barem reći s određenom razinom sigurnosti da trenutno ne postoje nikakve naznake utjecaja na mreže ili na podatke europskih institucija. Što se tiče drugog pitanja o Microsoftu, Appleu i svim drugim softverima i nekim potencijalnim backdoorovima, Dakle, mi nismo svjesni, nismo poznati s bilo kakvim namjerno umetnutim takvim e, mogućnostima u softveru koje koriste institucije. Ako pitate da li potpuno sigurno ne postoje nikakve takve, nekakvi takvi backdoorovi, mi to ne možemo reći. Svako znamo da mi, koliko znamo, ne znamo da je tako išta, tako išta postoji u našim proizvodima, onima koje mi koristimo. No da li su oni ranjili, da li su ranjivi, da li postoji način da im se pristupi? Odgovor za to je da. Svaki tjedan, svaki mjesec Microsoft utorkom E, izde nove zakrpe, nove pečeve, kako bi se, i o tome naravno obavištava svoje klijente, kako bi se zatvorile sve moguće rupe u proizvodima. Ove ovaj tjedan je otkrivena jedna velika točka ranjivosti koja je zapravo veliku zbrku stvorila u IT zajednici i zapravo je prosto postojala mogućnost da se zaraze korisnici koji koriste Internet Explorer. Dakle, Ukratko, ta ranjiva točka je otkrivena prošli tjedan, zakrpa je izdana ovaj tjedan, e, izdao je Microsoft, ali prilično je sigurno da je ta ranjivost Internet Explorera bila korištena mjesecima, možda godinu ili više dana, e, od strane onih ljudi koji su bili svjesni, koji su znali za tu točku ranjivosti. Dakle, da li su mogli ljudi napasti naše sustave tako da li su to možda i kriminalci bili da to je sve moguće ali ja želim ovdje reći da ne znamo niti imamo dokaza da su takve nekakve ranjivosti namjerno unesene u naš softver, da je to učinio Microsoft ili bilo koji prodavač softvera. Dakle, da li postoji kakva ranjivost? Da, ali čim se za to dozna, čim to postane javno, mi kao institucije se moramo pobrinuti da se e, zakrpaju te rupe, da se instaliraju pečevi i da se naši sustavi održe sigurnima. Dobro, hvala vam. Još imamo dva govornika u ovom krugu. Ispričavam se sudionicima sljedećeg panela, no par minuta ćemo kasniti. Jan Albrecht tu ima zelanih. Hvala vam, hvala vam što ste e, svi došli. Prvo pitanje predstavnicima institucija. Da li je specijalizirano osoblje provodilo testove e, upada u ove sustave i koliko se često takvi testovi, e, kada se provode, koliko su često pozitivni? Dakle, možete li nešto o tome reći? Dakle, postoji li postoje mogućnosti upada u sustave, a druge, da li ste obavijestili institucije ili neka druga tijela poput belgijske policije o mogućim kibernetskim e, napadima koje bi se dalje moglo onda istražiti. Gospodinu Princu bih postavio pitanje, možete li potvrditi da tijekom javnih blagdana u Velikoj Britaniji i tijekom ručka da je bilo znatno manje aktivnosti e, napadača koje su otkrivene. I možete li također objasniti zbog čega su GRX ruteri osobito bili zanimljiva meta obavještajnim službama. I svima pitanje što možete reći o napadu na Belgakom u smislu kako konkretno je infrastruktura Europskog parlamenta ili europskih sustava koja je vezana uz BCS službu, dakle u kakvom je odnosu ona eh, sa tom uslugom Belgakoma. Panelisti će dobiti riječ e, prema početnom redoslijedu. Počet ćemo gospodinom Prinsom. E, ponovno teška pitanja, ne mogu ništa reći o praznicima, o pauzazama za ručak, a svaki ruter je zapravo zanimljiv obještajnim inteligencijama za nadzor, tako i GRX. Hvala vam, ovo je bilo kratko i jasno. Gospodin Dezire. Ne mogu puno reći o ovoj ovim pitanjima ne mogu zapravo konkretno ulaziti u to koje su mjere koje institucije poduzimaju kako bi zaštitile svoje e, sustave. Mi smo parlament, mi, mi smo im trebali imati prava da li su institucije zatražile istragu o mogućim kibernetskim napadima. Mislim da ste vi konkretno pitali da li provodimo testove upada i koliko su često e, pozitivni rezultati. I žao mi je ne mogu dati konkretan odgovor o tome kako mi testiramo sve sustave, kako se pobrinjavamo da oni nisu e, ranjivi. I to nije samo prema vama tako kao potencijalnim korisnicima. Ali mi nismo potencijalni korisnici, mi smo odgovorni za to također. Ponovit ćemo pitanje da li je zastražena pravosudna istraga. Istraga o čemu? Dakle, morate konkretno mi reći na što mislite. Da li istraga koja se temelji na novinskim člancima ili na temelju nečega što smo mi pronašli u našim mrežama? Da, o 40 tisuća dokumenta koje su neki e, novinari pretražili, primjerice slučaju Edvarda Snowdena, za takve incidente ukoliko postoji nešto što je vezano uz naše institucije, e, zanima me da li postoji nekakav razlog za brigu što se tiče naše sigurnosti. Ako vi kažete da ne postoji, dobro. Dakle, moram biti konkretan. Na temelju novinskih izvješća, medijskih izvješća, parlament i druge institucije se nisu obratile policiji, niti ja osobno mislim da su trebale. E, što se tiče prijava policiji ili pravosudnim tijelima ili bilo kojem drugom nadležnom tijelu, mora se raditi nečem konkretnom, nečem što nađete na svojoj mreži, postali kakav upad, nekakva šteta, da li je nešto ukradeno. Dakle, u ovom trenutku ne možemo nijakve postupke pokrenuti na temelju nečega što su samo navodi iz medija. Gospodin Vileja. Mm, ja ću možda moći malo slobodnije odgovoriti na ovo. Dakle, ja mogu reći nešto o telefonskom sustavu parlamenta. Naš pružitelj usluga pruža usluge na tri mjesta rada parlamenta. Imamo ugovor s Belgakomom i sa Oranžom i Bostom u Luksemburgu. Dakle, imamo ugovor na sva tri mjesta rada, sve tri lokacije. Tako da ovisimo mrežama tih triju poduzeća. Dakle, sve van parlamenta, parlament ne može kontrolirati, ne može nadzirati. Međutim, mi imamo i svoj unutarnji sustav komuniciranja. Tako da za bilo kakvu internu komunikaciju, dakle, kada govorimo o jedne zgrade ili nekoliko povezanih, omreženih zraka, mi imamo siguran, e, šifriran sustav komunikacije na koji ne može utjecati nitko izvana. Dakle, ako razgovarate s drugim zastupnicima preko unutrašnjeg sustava, našeg internog sustava komunikacije u Briselu, Luksemburgu ili Strasburu, to su stvari koje su pod našim nadzorom u DG i to je također šifrirano i zaštićeno od ostatka vanjskog svijeta. Što se tiče upozorenja, gospodine Albrecht, da, mi svaki dan provjeravamo to. E, provjeravamo naravno sve što se trenutno događa i ukoliko otkrijemo da se nešto dogodilo ili čak ukoliko postoji sumnja da je došlo do bilo kakve intervencije, bilo kakvog uplitanja u sustav, tu informaciju prosljeđujemo e, glavnoj upravi na nadležan za sigurnost. I dakle, njihovi zaposlenici imaju ovlast neke daljnje korake poduzeti, dakle mogu to prenijeti na policiju, pravosuđe i tako dalje. Što se mene tiče, ja bih naravno i naše e, politička tijela obavijestio ukoliko se radi o nečem ozbiljnom. Treća stvar, svakako bismo obavijestili i EU CERT E, da se provjeri događa li se negdje drugdje nešto slično drugim institucijama. Dakle, ukoliko došlo do sličnih stvari kako bismo mogli organizirati jednu hitnu intervenciju. Gospodine Zampaljone. Ja mogu zapravo odgovoriti na samo prvo pitanje. Dakle, ukoliko radimo test upada, to je svakako sastavni dio našeg sustava kontrole rizika jer moramo nadzirati naš sustav. Dakle, mi provjeravamo sigurnost kroz testiranje naših ranjivih točaka, jer to je jedni način da provjerimo da li je sustav doista siguran, barem onako kako što se očekuje od njega i da li zapravo pruža dostatnu zaštitu podacima. Kao što sam prije spomenuo, e, naši sustavi nisu povezani e, s internetom i to je već jedna prednost. Međutim, mi primjenjujemo e, sustav e, samozaštite, gdje čak i ukoliko su mreže povezane s nacionalnim mrežama, smatramo da im se ne može u potpunosti vjerovati. Zbog nedavnih incidenata sa šengenskim informacijskim sustavom 1 provodimo jednu reviziju sigurnosti sustava 2 i ovih dana provodimo operativni test e, sustava SIS 2 na jednoj središnjoj razini kako bismo provjerili da li su još uvijek postoje zaštite koje smo postavili u travnju, isto tako da vidimo zapravo da li su one u potpunosti učinkovite. Što se tiče naše nove strane infrastrukture ureda i naše poslovne mreže, dakle ne samo za odnose sa vanjskim svijetom javnošću, već i sa drugim institucijama, svi imamo isto načelo sigurnosne certifikacije. Dakle, test upada je konačni zapravo pečat, odobrenje da bi se sustav zapravo mogao pokrenuti živo. Dakle, ukoliko imamo pozitivan rezultat, ukoliko nema, ukoliko ima određenih upada, tada sustav ne može biti pušten u pogon. Hvala vam, gospođa Ernst, za posljednje pitanje. Možda bismo svi mogli biti malo sažeti u odgovorima, pa ćemo i završiti kroz 5, 6, 7 minuta. I pokušat ćemo se zatim pridržavati svog vremenskog rasporeda. Jer za sada kasnimo. Gospođa Ernst? Hvala lijepo. Dakle, došli smo do točke koja se tiče izravno nas, pa zato ne znam što smijem reći što ne. Moram priznati da mi je svega dosta i mislim da ne, ne bismo se smjeli zadovoljiti općenitim odgovorima. Ne razumijem zašto bismo se time trebali zadovoljiti, to mi se uopće ne sviđa, dosta mi je polako svega. Možda ću zamoliti samo još e, jednom da jasno odgovorite zašto zastupnici i e, referenti i suradnici u ovom parlamentu e, nemaju ne dobivaju automatski e, šifrirani pristup. Zašto to nije tako? Je li to ispravno što vi mislite e, zašto je to tako? Po vašem mišljenju je li to u redu ili ne? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, gospodin je već spomenuo koliko suradnika radi u IT odjelu, a koliko suradnika u Europskom parlamentu radi na području IT-a ili jesu, da li oni rade samo za Europski parlament ili je to sve izmiješano. To bi željela, ja saznati to, to od gospodina Vilela. Provode li se neovisne revizije? Ako da, da li se testiraju penetracije? Jesu li u prošlosti bile provođene takve provjere? To je odlučujuće pitanje vezano uz pitanje sigurnosti. Sljedeće vezano uz Europski parlament još uvijek, možete li uistinu isključiti da ako dođe do uspješnih upada u instituciju EU-a, da napadači mogu preko podataka jedne institucije upasti u drugu instituciju. Jeste li 100% sigurni da je tako nešto isključeno, da se to ne može dogoditi i da špioniranje preko jedne institucije, druge institucije EU-a je nemoguće. Što radite u pogledu otkrivanja virusa i zlonamjernih programa? Konkretno kakve mjere tu poduzimate? Vezano uz transparentnost, kada dolazi do, ili ako bi došlo do, do napada na Europski parlament, u kojem trenutku i e, sa kojim pojedinostima biste nas izvijestili o tome, da li postoji obveza izvješćivanja o tome i u kojim okolnostima bi neki klub zastupnika, odnosno zastupnici bili informirani o tome i koje informacije biste im proslijedili, koliko sigurni su in kamera sastanci, to bih vrlo rado željela saznati. E, jako mi je stalo do odgovora na ovo pitanje i ja mislim da ste nam dužni ove odgovore. Dakle, čuli smo pitanje o testovima penetracije koje je već postavio Jan Albrecht, ali zapravo nismo dobili puni odgovor na to i zapravo mislim da sjedeći i ponavljajući nećemo dobiti mnogo više detalja. Postoje neka općenita pitanja o sigurnosti koja su važna, ali nisu baš relevantna za ovu istragu, tako da bih vas zamola da se usredotočite naše paneliste na one elemente koji su relevantni za istragu. E, dakle, pitanja su postavljena gospodinu Vileji i gospodinu Dezuru. Gospodin Vileji, izvolite. Hvala vam. Dakle, ovo su sve vrlo relevantna i važna pitanja. U smislu elektronskog potpisa, kao što znate, nedavno smo započeli korištenje elektronskih potpisa, e-potpisa i ovdje se ne radi o alatu koji je u potpunosti upotrebi. Dakle, možemo reći da ga se koristi u jednoj pilot fazi i još nije postao u potpunosti proširen. Razlog za to je upravo ovo što ste vi spomenuli. Mi moramo definirati razine sigurnosti koje se zapravo zahtijevaju pri korištenju e-potpisa. Što se tiče testova penetracije, da, mi koristimo takva testiranja, provodimo ih. I isto tako pokušavamo ove kontrole provoditi neprestano. No, koliko smatrate da bi bilo korisno to proširiti, korak dalje otići, napraviti jednu reviziju, dakle jednu eksternu reviziju, to smatram da bi bila, bila dobra ideja. No svejedno mi redovito provodimo testiranja što se tiče sigurnosti i penetracije u naš sustav. No to nije dakle, jedna eksterna revizija. Ja sam vrlo otvoren i imam pozitivno mišljenje tome da se i takva revizija provede e, kako bi se razmotrilo testiranje sigurnosti naše mreže, no dodao bih još da ukoliko se ograničimo na parlament, da to možda ne bilo korisno. Bilo bi korisno s druge strane da se tako nešto provede e, kroz sve institucije ili barem u ove dvije veće institucije. Dakle, to bi me davalo i poziciju da odgovorim na treće pitanje koje ste postavili, a ukoliko smo 100% sigurni da ne možemo, da nije moguće napasti naš sustav kroz druge institucije, u tom slučaju možemo reći da smo mi 100% sigurni, ali sustav koji imamo je zapravo namijenjen odnosno smišljen da pruži upozorenja o svim situacijama i da dođe do incidenta u nekoj drugoj instituciji, primjerice u komisiji, parlament bi trenutno dobio upozorenje da je došlo do takvog incidenta i odmah bismo poduzeli potrebne mjere da se obranimo od takvog oblika napada usmjerenog prema parlamentu. To je do sada, dakle, dobro funkcioniralo kao zaštitni mehanizam. No, ne može se biti 100% isključiv. Dobio sam četiri pitanja, ali mogu stati ukoliko želite. Zahvaljujem, gospodin Dezire. Vrlo brzo samo dvije stvari. Jedna koja se tiče GP šifriranja i drugih oblika šifriranja. Nije lako to provesti, mi svaki dan radimo na tome, i čak i kada komuniciraju stručnjaci, zaključujemo da je vrlo teško provesti sustave enkripcije. Dakle, drugim rečima, bilo bi vrlo lijepo kada bismo imali rješenja koja bi bilo lako provesti i koja bi zaštitila e-mailove, telefonske pozive ili dosije šifriranim putem. No druga pitanja kako otkriti zločini softver i upade, to korist, to koristimo najsofisticiranije proizvode koje postoje na tržištu, softver i hardware, sve informacije koje možemo prikupiti, no međutim većina tih e, softvera, hardvera i ovih svih incidenata u većini slučajeva e, se radi o sustavima koji se nalaze koji su vrlo koncentrirani nekim lokacijama na svijetu koje su van Europe. I što se meni tiče, važno je reći da tehnička rješenja za organiziranje enkripcije, zaštita mreža, sustavi detekcije upada ili protiv zločinog softvera ili dobra reakcija i zaštita protiv svega toga, kao što je gospodin Vilja rekao, ne samo na razini institucija, nego na razini država, tako nešto e, imati tako nešto koristeći europska rješenja bi bilo vrlo dobro za budućnost. Hvala vam, time provodimo kraju ovu sesiju, gotovo 20 minuta smo prekoračili vrijeme, na tome se ispričavam i zahvaljam svim panelistima na svim informacijama. Sigurna sam da ćemo moći korisne zaključke izvući iz ove sesije, e, iako ja nisam uopće razuvjerena, čak sam više zabrinuta nego na početku E, ali svejedno smatram da je ovo važan doprinos proračunskoj raspravi, jer proračun se stalno sve više i više reže. A kada čujemo o tome što naši neprijatelji, koliko oni ulažu, tada se postavlja naravno pitanje bismo li mi trebali više uložiti u sigurnost ukoliko želimo barem e, donekle ozbiljnu zaštitu. Zahvaljujem dakle svima i pozivam paneliste za sljedeći panel. promijenit ćemo i njihove natpise s imenima. Okay, colleagues, um, we're going to, to go... Dobro, počet ćemo sa drugom sesijom uloga parlamentarnog nadzora u službi nacije na razini u razdoblju masovnog nadzora, treći dio. Pomalo zvuči poput nastavak istrage Europskog parlamenta, roki tri. A zapravo bih sada predložila, ukoliko se panelisti slažu, da zapravo spojimo dva dijela ovog ove sesije i da saslušamo najprije tri govornika, pa zatim postavljamo pitanja. Dakle, prije svega e, želim dobrodošlicu gospodinu Armande Dekeru, potpredsjedniku Belgijskog senata i članu nadzornog odbora, odbora e, obavještajnih usluga, zatim gospodin Gira Paj, nadležan za obavještajne usluge, odnosno odbor takozvani odbor R, odbor za nadzor obavještajnih usluga, također iz Belgije i s ljeve strane Kloda Moraesa, gospodin Karsten Lavricen. Jutro smo se sastali danas da sam dobro izgovorila vaše ime, dakle on je član odbora za pravna pitanja i iz Danske. Dakle, pozdravljamo sve paneliste, imat ćemo isti format, kratka prezentacija, najviše 10 minuta. Redoslijedom kojim sam vas najavila. Ili možete između sebe sami raspodijeliti vrijeme, a zatim pitanja i odgovori. Gospodine Dekar, izvolite. Merci, madame la présidente. Je voudrais tout d'abord vous de votre invitation euh, ne... Hvala vam i želim vam zahvaliti na vašem e, pozivu. Nadam se da to znači da možemo nastaviti uske veze koje postoje između nas i sedatskog odbora. Ja sam prije dve i pol e, godine bio ovdje u parlamentu kako bih govorio o izvješću Echelon, a to je zapravo bila prethodna verzija pitanja o kojem raspravljamo danas. Dopustite mi da vam e, početka iznesem jednu kratku prezentaciju o belgijskom e, sustavu kontrole i nadzora, zato jer Mislim da je ovaj predmet povezan sa našom e, sposobnošću da vršimo nadzor nad onima što rade obavještajne agencije. Evo kratki pregled našeg rada. Pravni okvir kao prvo. 18.7.1991. Eh, eh, je donesen belgijski zakon koji se bavi ustrojem eh, sigurnosnih i obavještajnih službi u belgijskoj policiji. Belgijski parlament si je zadao pravo da vrši nadzor nad obavještajnim agencijama i policijskim snagama. U kontekstu naše današnje rasprave ja naravno neću govoriti o nadzoru nad policijskim snagama, nego samo nad obavještajnim službama. Kako bismo vršili učinkovit nadzor nad obavještajnim službama i osigurali očuvanje državne sigurnosti, vršimo nadzor nad obavještajnim službama i vojnom obavještajnom službom i u svrhu toga smo osnovali senatski odbor za nadzor obavještenih službi. Nadzor se obavlja unutar parlamentarnog sustava i to čini samo senat, a kako se stvari budu razvijale, to će preuzeti donji dom, a postoji poseban odbor unutar Senata koji je nadležan za nadziranje odbora za nadzor. Taj odbor se sastoji od pet senatora i njime predsjedava predsjednik Senata. Dakle, imamo odbor za nadzor obavještajnih službi i njihov nadzorni odbor koji potonje može zatražiti od ovog e, prvog da provede mjere nadzora i praćenja i da mu se priopće i razne istrage i sudije kako bi mogao izraditi i zaključke i razraditi preporuke. Odbor za nadzor obavještajnih službi je sačinjeno od e, tri člana, dakle ovdje je i jedan suradnik iz odbora, dakle i njih e, tri imenuje, trojicu imenuje senat. Ovaj odbor utvrđuje jel su li postupci obavještajnih službi na bilo koji način povrijedili prava i slobode pojedinaca ili pak postoje naznake o nedostatku koordinacije i učinkovitosti. Dakle, s jedne strane razmatramo poštivanje građanskih sloboda i također s druge strane učinkovitost e, ovih službi. Ako je potrebno, odbor može izdati neobvezujuće mišljenje o potrebi nekih mjera koje bi trebalo poduzeti za rješavanje situacije, a te se mjere mogu i pretvoriti u zakonodavne nacrte. Naši članovi nemaju nikakve veze sa obavještajnim službama koje nadziru a naši zaključci se stavljaju na raspolaganje našem nadzornom odboru, ministrima koji su nadležni za to područje, dakle ministru pravosuđa obrane i naravno premijeru ako je to potrebno i drugim nadležnim vlastima ako je to potrebno, naravno ovisno o predmetnoj temi, recimo o ministarstvu vanjskih poslova u nekim slučajevima. Oni onda mogu izući prikladne zaključke i poduzeti mjere parlament može poduzeti zakonodavnu inicijativu po tim pitanjima, kao što sam rekao, i time vrši svoju ustavnu ulogu nadziranja izvršne vlasti. U slučaju nadzora je nadzorni odbor pozvao naš odbor da poduzme tri istrage i gospodin Rapaj će govoriti o tim istragama. Mm, parlamentarno povjerenstvo je smatralo da je masovno predusretanje komunikacija od strane službi jedne zemlje i zemalja koje se smatraju prijateljskima pod izgovorom borbe protiv terorizma da je to ozbiljna potreba, e, povreda temeljnih sloboda za koje te zemlje tvrde da štite. Naravno, u borbi protiv terorizma ne želimo da države budu naivne. Naravno, određene mjere nadzora i praćenja su opravdane rezultatima, no u svakom slučaju masovno nadziranje komunikacija pod tim izgovorom nije moguće opravdati. E, s obzirom na naše računalne sustave i ono o čemu smo to sad govorili, dakle o sumnji s time u vezi sa nadzorom, dakle ne mogu sada konkretno govoriti o tome, zato jer je istraga još u tijeku. Dakle, kao što su prethodni dužnosnici rekli, treba provesti te važne istrage, no to masovno predusretanje podataka koje je vjerojatno provedeno uz pomoć jedne zemlje članice Europske unije također postavlja značajno pitanje prema mojem mišljenju. Odnosno, smatram da je potrebna zajednička reakcija Europske unije bez obzira na to što svaka zemlja članica može pojedinačno učiniti. Također smatram da je potrebna i analiza situacije unutar NATO-a i zemalja saveznica zato jer je NATO glavno sigurnosno tijelo za zaštitu i obranu u Europi Dakle, mislim također da i NATO treba razmotriti ovaj slučaj i riješiti to pitanje u odnosima između savezničkih zemalja, zato jer iznenađuje da se saveznici međusobno nadziru. Ono što mi se čini opasnim i što je možda već u tijeku jest činjenica da neke zemlje članice Europske unije dogovaraju individualne pojedinačne sporazume sa SAD-om. I zato tražim da Europska unija i NATO pokrenu raspravu o tome. Naravno, glavni problem u svemu tome i što dovodi također europske vlade u neugodan položaj je posljedica istog procesa koji je prokrenut prije deset godina kada smo razmatrali slučaj Echelon, odnosno činjenica da je sedam zemalja članica Europske unije provodilo slične aktivnosti. A nedavno sam čuo na francuskoj televiziji jednu raspravu gdje je, je bio gospodin Natali koji je govorio o sa svog položaja, ali je rekao um, da je on bio e, glavni tajnik edz više godina i rekao je da, navodim, mogu vam reći da Francuska radi, radi isto i da je mogla učiniti više, to bi i učinila. Dakle, to je pravo stanje stvari s kojim smo suočeni kada je riječ o predusretanju komunikacija i nadzoru. Ja sam eh, naveo slučaj Francuske, ali i sve velike europske zemlje rade isto, možda u različitim mjerama, ali to je činjenica. Dakle, stalno se susrećemo sa tim problemom temeljnih načela koja trebaju biti podležna nadzoru parlamentarnih povjerenstava unutar zemalja članica. Većina europskih zemalja članica nema parlamentarni nadzor obavještajnih službi, a to je nešto što smatram vrlo značajnim. Između zemalja članica i između zemalja NATO-a trebaju postojati pravila ponašanja u tim odnosima. Dakle, ne smijemo biti naivni. Ta pravila moraju postojati, no također je važno naglasiti da nije do sada došlo do bilateralnih sporazuma jer to bi bilo štetno po Europu. Kao što smo rekli u prethodnom dijelu radova, postavlja se pitanje treba li razraditi daljnje IT kapacitete u Europi. Dakle, kao što sam rekao, Većina e, računalnih sustava koji se koriste nisu europski i to povećava rizike kao što smo i znali kada smo ih nabavili. Mi smo mogli razviti više europskih sustava, imamo više od 500 milijuna građana, dakle trebali bismo biti u stanju to učiniti. Evo, sada predam riječ gospodinu Rapaju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja vam također želim e, zahvaliti kao što je učinio gospodin Dedeker, zato jer je e, važno da nacionalna tijela surađuju sa Europskim parlamentom. Belgija ima dvije obavješne službe, odnosno vojnu obavještajnu službu, državnu sigurnost, koja potpada pod ministarstvo pravosuđa a ona djeluje samo na teritoriju Belgije, a druga obavještajna služba je vojna pod ministarstvom obrane koja može djelovati u Belgiji i u inozemstvu. Hm, važno je naglasiti da budući da nije ista situacija u svim zemljama, da ove obavještajne službe nemaju policijske ovlasti. Nadzor nad obavještajnim službama se provodi naročito od strane zakonodavnih tijela, a postoji također i posebni senatski odbor za nadzor obavještenih službi i također e, e, samo povjerenstvo za nadzor obavještajnih službi. Dakle, kao što je kolega objasnio, ova struktura je važna zato jer ona osigurava neovisnost e, odbora u odnosu na izvršnu vlast, odnosno ministarstva, a također je ta struktura i neovisna od obavešanih službi. Mi provodimo tri glavne zadaće. Dakle, kao prvo, provodimo ono što nazivamo kontrolnim eh, istragama na zahtjev nadležnog eh, ministarstva ili parlamenta. Dakle, mi možemo pokrenuti jednu istragu po predstavke koju podnese neki pojedinac mm, ili po prijavi. Povjerenstvo je osnovano prije 20 godina i dovršeno je više od 200 istraga, nekle su spomenute ovdje Swift, Echelon, ali također je provedena i istraga po pitanju e, prisluškivanja, odnosno prislušnih uređaja u, u zgradi Justus Ripsius. Povjerenstvo razmatra legalnost, ali također i suradnju i koordinaciju službi što nas izdvaja od drugih sličnih tijela, naročito nizozemskoj, zato jer uz e, legalitete razmatramo također i e, učinkovitost i djelotvornost. Naravno, cilj kontrole i nadzora je stalni demokratski nadzor nad e, očuvanjem e, prava i sloboda, ali osim toga te službe koje sam spomenuo trebaju i djelovati na učinkovit način. Osim, od e, osim toga, od 2003. godine imamo mogućnosti razmatranja, predusretanja nacionalne komunikacije od strane vojnih obavještenih službi koje mogu to činiti u određenoj mjeri kako bi štitile vojsku u inozemstvu ili belgijske državljane koji žive u inozemstvu i osim toga sada već nekoliko godina naše službe smiju nadzirati e, komunikacijske frekvencije koje su njima od interesa. Parlamentarno povjerenstvo se već dvije godine bavi jednom istragom upravo u vezi s time. Kada je riječ o misiji povjerenstva, kada je riječ o metodama kojima se služe obavještajne službe, mi smo imali dosta dalekosežne istrage koje su e, razmatrale dostupne instrumente za predusretanje komunikacija ili nadzor bankovnih podataka. Također povjerenstvo ima i mogućnost konačnog donošenja odluka bez mogućnosti priziva. On, eh, raz, on razmatra sve predmete od slučaja do slučaja i razmatra legalitet i proporcionalnost. Također eh, imamo te oblasti sukladno zakonu iz 2010. godine, ali to se odnosi samo na istrage koje se provede na belgijskom teritoriju. Osim toga, eh, mete trebaju biti vrlo konkretne i prijetnje trebaju biti vrlo konkretne. Dakle, tu nema nikakvog pitanja E, o bilo kakvim e, širokim nadziranjima i predusretanjima komunikacija. Dakle, evo, ja ću sada pokušati mm, ocrtati tri istrage kojima se bavimo i nešto ću kratko reći o jednoj četvrtoj. Dakle, prva je istraga koja je poduzeta, odvijala se na sljedeći način. Radi se o istraze i nadzoru u mm, po pitanju masovnog prikupljanja podataka od strane nekih zemalja članica i o načinu na koji su se ti, eh, te zemlje članice bavile špionažom na teret drugih zemalja članica. Dakle, namjera povjerenstva je ovom istragom utvrditi ono što je bilo poznato ili nepoznato obavještenim službama Belgije i jesu li one aktivno sudjelovale u pružanju podrške tim zemljama ili ne. I osim toga, jesu li obaveštene službe obavijestile pravovremeno nadležne vlasti o prikupljenim obaveštenim podacima? Naravno, e, ne moram e, posebno naglasiti da je ova istraga u tijeku. Konačna rasprava će se održati e, idućeg tjedna, tako da vam o tome ne mogu dati podrobnije informacije, jer zakon naravno traži da iznesemo naše nalaze pred povjerenstvo. Druga istraga E, se bavi pravnim aspektima i pitanjem privatnosti podataka i razmjene podataka na međunarodnoj razini između obavještajnih službi. Već niz godina povjerenstvo naglašava potrebu da se donesu posebni podaci za razmjenu podataka između obavještajnih službi različitih zemalja, a to bih naglasio demokratskih zemalja. Treća istraga kojom se odbor bavi je pitanje znanstvenog i gospodarskog potencijala Belgije koji je možda narušio elektronički nadzor. Mislim da u to ne trebam dalje ulaziti. Četvrta istraga je proisekla iz jednog zahtjeva koji je mm, podnijela e, Flamanska odvjetnička komora Belgije. I u toj istrazi imamo dosta značajne ovlasti, odnosno povjerenstvo smije zatražiti sve potrebne dokumente kako bi provelo istragu i također možemo saslušati sve osobe za koje smatramo da je potrebno e, saslušati i one se ne, mogu, ne smiju povozati na povjerljivost informacija. Također možemo zapljeniti predmete, dokumente i uspostaviti sve kontakte za koji su, koji su nam potrebni u svrhu istrage možemo mm, pretraživati razne arhive i kao što, smo, što je već učinjeno možemo postaviti vještake i stručnjake. Dakle, kao što sam e, već rekao, obaveštene službe su odgovorile već na prvi krug pitanja, drugi krug pitanja im već poslan i uskoro ćemo imati savjetovanje o tome idućega tjedna. Dakle, kao i vaš odbor, e, mi smo zapravo u situaciji utvrđivanja činjenica, ne možemo sada iznositi nikakve druge podatke, no dopustite mi da naglasim da e, i mi kao i vi zapravo utvrđujemo nešto novo svakoga dana, što znači da nitko ne može reći što će biti sutra. No, dozvolite mi da iznesem nekoliko prijedloga koje naše povjerenstvo smatra da Europski parlament može preuzeti, naročito kada je riječ o suradnji između nadzornih tijela na europskoj razini. 2010. godine u listopadu održana je šesta konferencija parlamentarnih eh, nadzornih službi eh, za eh, obavještajne službe zemalja članica Europske unije uz Švicarsku i Norvešku. I konferencija je zatvorena sa prisredskom deklaracijom i tada je rečeno da je priznata potreba i također korisnost intenzivnije razmene e, informacija između tih parlamentarnih nadzornih tijela. Belgijski parlament je osnovao hm, međunarod, e, e, europsku mrežu revizora obavještenih podataka ali do sada su rezultati razočaravajući, oprostite, dakle nismo zaprimili mnogo podataka, možda bismo trebali zatražiti dodatne, financijska sredstva i zatražiti širu suradnju na europskoj razini između tih nadzornih tijela. Evo, to je zaključak koji je iznijela Lian Cameron prošlog tjedna i naravno ako Europski parlament želi poduprijeti tu našu web stranicu, bilo bi nam doista drago. A sada mi smo poznati, upoznati sa e, pravilima o razotkrivanju informacijama e, službama trećih strana. To je važno pravilo, no ne smatram da je to pravilo koje bi isključilo nadzorna tijela. Cameron Lee je rekla prošlog tjedna da e, naši ekomorski savjetnici se ne trebaju smatrati trećim stranom. Dakle, E, i mi smo na taj način e, protumačili to pravilo uz dodatna upozorenja zato jer ne želimo ugroziti rad belgijskih obavještajnih službi, ali želim e, također naglasiti da je to pitanje raspravljeno na sedmoj konferenciji parlamentarnih nadzornih tijela u Berlinu 2011. godine. I od tada još čekamo da se poduzmu ikakve inicijative. Evo, ja time želim zaključiti svoju uvodnu izjavu i naravno svojim raspolaganju za vaša pitanja. Hvala. Onda ću pozvati našeg posljednjeg panelista, gospodina Lajsena iz Danskog parlamenta. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se na pozivu što ste mi omogućili da dođem ovdje i da vam iznesem jedan kratki pregled njemačkog parlamentarnog nadzora obavještajnih službi. Pokušat ću to sve staviti u kontekst ove aktualne teme NSA iz danske perspektive. Kratko bih želio nešto reći o našim nadzornim tijelima, a nakon toga ću dodati nešto o inicijativama koje preuzima danski parlament i danska vlada u kontekstu ovih aktualnih tema. Mnogi smatraju da je Danska vrlo napredna zemlja, pogotovo na ovom području, ali što se tiče danskog nadzora obavještenih agencija, tu baš nismo jako napredni. Naprotiv, tek prošle godine je stvorena pravna osnova za naše obavještene agencije prema kojoj smo ustanovili neovisno nadzorno tijelo za obavještajne službe, ali to nadzorno tijelo e, ima vrlo ograničene ovlasti i vrlo ograničene zadaće. Fizički je nemoguće kontrolirati obavještajne agencije čak niti ne mogu provoditi saslušanja, niti istrage, no obrađuju prijave građana i na, to, na temelju toga odlučuju da li se poštuju osobni podaci, pravila o zaštiti podataka. To je glavna zadaća tog tijela za nadzor. Naravno, postoji i parlamentarni nadzor i to već dugi niz godina to je odbor za kontrolu u danskom parlamentu Folketingu. E, radi se o skupini zastupnika koji imaju mogućnost uspostaviti dijalog sa obavještajnim službama. U zakonu koji je usvojen prošle godine je to uređeno. Odbor postoji duže od toga. E, dakle, odbor ima pravo uvida, ali samo u u ona područja e, za koja ministarstvo, ministarstvo obrane smatra da je to potrebno. Odbor ne može djelovati neovisno. E, odbor zaprima statističke podatke i e, zaključuje da li što se tiče određenih omjera obaveštene službe djeluju kako bi trebale, ali pravi nadzor to zapravo nije što se tiče zakona, postoji samo mogućnost prosljeđivati podatke Ministarstvu pravosuđa, koji onda odlučuje hoće li se nešto dalje analizirati u okviru parlamenta ili ne. To je jedina vrsta kontrole ili nadzora koju mi provodimo u Danskoj, što je vezano uz aktualnu raspravu. U Danskoj smo se više osredotočili na zaštitu osobnih podataka u posljednje vrijeme vezano uz povjerenje građana. E, građani imaju prilično veliko povjerenje u naše obavještajne službe, također i u tijela javne uprave. Najčešće to je opravdano, a pa tako se to odnosi i na obavještajne službe. Možda im jednostavno previše vjerujemo. Prošle godine smo se mnogo više brinuli zbog zaštite osobnih podataka, ne samo zbog toga što je procurilo u javnost u okviru prisluškivanja, na primjer, telefona kancelarke Merkel, već se dogodio još jedan incident u Danskoj. Jedan švedski haker, mladi švedski haker, je došao do pristupa velikoj količini informacija i imao je pristup informacijama dugo vremena, nitko to nije primijetio. Mjesecima je ostvario pristup šiframa za e-mail, radnim šiframa za e-mail elektroničku poštu svih policijskih službenika. Dakle, možete se zamisliti što je sve mogao napraviti s time i koje sve informacije su e, mu dopale u ruke. To je napokon bilo detektirano. Dakle, nije se radilo o nekim stranim obavještenim agencijama, već o jednom mladiću kojega je policija željela uhititi. On je pobjegao sa računalom. Ipak su ga na kraju uspjeli uhvatiti. Dakle, vidite da vezano uz zaštitu i sigurnost podataka imamo mnoge probleme i to je napokon došlo na dnevni program naših političara vezano uz aferu prisluškivanja od strane NSA. Vlada nije poduzela ništa posebno, nije pokrenula nikakve istrage. U, zapravo je i oduzela neke ovlasti Danskom parlamentu. E, Ministarstvo pravosuđa je jednostavno tvrdilo da nitko nije prisluškivan u Danskom parlamentu, ali e, oni su nisu potvrdili da se to uistinu nije dogodilo, već su samo rekli da nemaju saznanja o tome. To je sve što su izjavili vezano uz nadzor osobnih podataka. Rečeno je da se čeka istraga koja je pokrenuta u Europskoj uniji, a tek tada će Danski parlament poduzeti eventualno neke mjere. vezano uz Danski odbor u njemu djeluju zastupnici koji su zamolili Ministarstvo pravosuđa da odredi pravni temelj vezano uz e, ovakve slučajeve kao što je i a Ministar pravosuđa je to za sada odbio sve dok se ne odredi konkretni pravni temelj. Odbor za parlamentarni nadzor kako će on dalje djelovati, to se još ne zna, još uvijek je otvoreno, jer sve što se obrađuje u okviru odbora je povjerljive prirode i zastupnici ne mogu doći do informacija, ne mogu saznati e, što se događa, što se smije, o čemu smiju pričati, o čemu ne smiju pričati. Također ne znam niti o čemu mogu razgovarati sa ostalim zastupnicima parlamenta. Možda će se sada izvršavati jači pritisak na dansku vladu da ipak se malo intenzivnije pozabavi ovom temom i drugim obavještajnim službama i na načinom na koji se štite osobni podaci građana, posebno na internetu. Čuli smo i kritiku o tome da danski premijer i ministar pravosuđa su pokušali uspostaviti nešto što nije transparentno, a građani imaju pravo biti sigurni i imati i uživati u tom osjećaju sigurnosti. Sumnjam da će se to dogoditi. Ali eto, to je sustav kojeg imamo za sada. I u danskom sustavu zapravo ne postoji nikakav stvarni nadzor nad obavještajnim službama. Moramo razmisliti želimo li uvesti parlamentarni nadzor nad obavještajnim službama ili ne stanovništvo se uvjerava da postoje nadzorna tijela, ali ona u stvarnosti zapravo ne djeluje. Vezano uz ove otkrića dogodio se još jedan incident u Europskoj uniji. Mikrofon se isključio, ispričavamo se. Parlament se sada usredotočio na provedbu za koju smatra da se čak napravilo i previše. Prošle godine 810 milijardi podataka je prikupljeno o onome osobama koje e, su na internetu ali ništa nije rečeno vezano uz podatke koje smiju koristiti e, službe za provedbu zakona i policija u okviru suzbijanja terorizma. Uvijek se postavlja pitanje razmjernosti, posebice u suzbijanju slučajeva e, ozbiljnih kaznenih dijela. E, ova tema se neće riješiti na razini Danske prije no što se riješi na razini Europske unije. Tek tada ćemo ju moći produbiti i u Danskoj, vezano uz odbor Libe i moju osobnu poziciju ovdje mogu reći sljedeće. Brinem se vezano uz sigurnost podataka i na razini Danske i na razini Europske unije. Mnogo toga možemo napraviti u nacionalnim parlamentima, ali uvjeren sam da je potrebno razviti zakonodavstvo na razini Europske unije, a odbor Libe po, tim razmatranjima je vrlo bitan. Na primjer, uredba vezana uz zaštitu podataka je jako dobra inicijativa, mi je pozdravljamo iz danske perspektive jer je potrebno osigurati razumnu zaštitu podataka i osobnih podataka i svega onoga što se događa na internetu. Ako imate pitanja, rado vam stojim na raspolaganju. Hvala lijepo, gospodine Lauricen. Ovime dolazimo do rasprave, kruga pitanja i odgovora. Neki kolegi su morali otići, ispričavam se u njihovo ime, ali morali su jednostavno otići ranije da uhvate let. Zamolit ću najprije izvjestitelja da iznese svoje komentare i ja se ispričavam. Svi vaši doprinosi su, bilo vrlo, su bili vrlo temeljiti i korisni. U okviru ove sesije pokušavamo iznijeti najažurnije podatke vezano uz nadzor iz perspektive različitih parlamenta kako bismo utvrdili e, što pojedine države članice čine po pitanju nadzora, pa ću najprije zamoliti kolege iz Belgijskog kolegu iz Belgijskog senata da mi odgovori na sljedeće pitanje. Da li odbor za nadzor u Belgiji nadzire nacionalne prijenose podataka? Imate li po tom pitanju ikakvih ograničenja? Jer čini mi se obojica ste mi na to ukazali da postojeće ovlasti su prilično temeljite, zaprimate individualne prijave, prijave pojedinaca, što je bolje od nekih drugih modela nadzora. Vezano uz ovo što ste opisali, čini mi se da je vaš sustav vrlo temeljit i da postoji čak i transparentnost u po pitanju istraga koje provodite na temelju tih prijava. E, moje pitanje je jeste li, imate li neke ograničenja vezano uz treće strane kada se dogodio incident NSA Prison e, da li neovisno o optužbama Europske unije vezano uz SWIFT e, i činjenica da ste vi u Belgiji da li ste stekli dojam da vaši postojeći da vaše postojeće ovlasti nadzora su dostatne ili ste jednostavno preopterećeni i ne možete provoditi nadzor na način na koji biste trebali i trebate reformu zakonodavstva. Mi smo čuli od mnogih država članica da im je potrebna reforma. vi ste parlamentarci, imate neka iskustva po tom pitanju, e, već ste bili sudjelovali ste u radu ovog odbora, dakle da li imate neka ograničenja kada su u kada se radi o trećim stranama. Također imamo dokaze švedskih parlamentaraca koji su zaduženi za nadzor u Švedskoj za FRA u smislu špioniranja norvetskih zemalja, uključujući i Danske. Ne znam jeste li to konkretno spomenuli, ali spomenuli ste da u Danskoj nema mnogo optužbi trenutno. Jednostavno tvrdite da ovlasti nisu dostate na razini EU-a ali ovo je bio slučaj koji kad, kada se dogodio je barem trebao potaknuti neke dodatne istrage. Da li je to rezultiralo javnim raspravama koje e, inzistiraju na poboljšanju ovlasti iako to se i je dogodilo, u smjeru kojeg modela se krećete, modela e, kojega mi ovdje slijedimo ili modela nordijskih zemalja. Mi bismo se željeli zatočiti na bolji nadzor u svjetlu broja optužbi i prijava koje su trenutno aktualne. Dakle, da li se krećete u smislu reforme vaših ovlasti? Hvala, Klod. Zamoljet ću paneliste da odgovore istim redoslijedom kojim su iznosili svoje prezentacije. Biću vrlo kratak. Gospodin Rap Pej će sigurno nešto htjeti dodati vezano uz nama dostupne resurse, vezane uz ovaj važan međunarodni fenomen. Moram reći da kada je došlo do Ešanon afere e, prije deset godina, dva odbora su pokrenula e, istragu, e, Europski parlament i Belgijski odbor za nadzor. istraga koju je provodio naš odbor e, se odnosila na suradnje s obavještajnim službama. Primili smo neke informacije, naš odbor primio i onako i onda je morao razabrati koje informacije može dalje prosljeđivati, a koje ne. Jer obavještene službe uvijek moraju štititi izvor, to je u njihovom radu jako bitno, no u našem radu Mislim da bi nam velika podrška bila i nama i belgijskoj vladi da se pozvojimo tim pitanjem u međunarodnom formu, jer ako nemamo prikladne informacije, ne možemo e, izaći u javnost sa nekim podacima za koje nismo sigurni da su točne. Što se tiče pitanja pravne prirode, zamolit ću gospodina Rapeja da nešto kaže da mo, pokušat ću objasniti na koji način naš odbor djeluje. Mislim da imamo e, dobar raspon zakonodavnih akata na raspolaganju, ali moramo biti svjesni da je zapravo cijela ideja ovog odbora provoditi nadzor isključivo nad belgijskim obavještajnim službama. Nemamo kompetencije, odnosno ovlasti nadzora stranih obavještajnih služba koje su prisutne u Belgiji ili aktivne u Belgiji. Na zahtjev e, bivšeg e, predsjednika Senata prošle godine proveli smo istragu o tome na koji način belgijske obavještajne službe prate strane obavještajne službe koje su aktivne u Belgiji. Obzirom da imamo prilično značajnu dijasporu u Belgiji, Dakle, nama je bilo važno saznati na koji način belgijske obveštene službe nadziru strane obveštene službe. No, to je vrlo teško jer većina tih stranih obveštenih službi su e, prijateljske prirode i imaju prilično veliki utjecaj na belgijskom teritoriju, pogotovo u dijaspori. Situacija je bila stoga vrlo složena, no na zahtjev našeg senata smo zamolili da ih se ipak unatoč tome prate, ali prilično teško je to bilo. I neke takozvane neprijateljske obveštene službe su prisutne u i zato je to pitanje, priorite, pitanje određivanja prioriteta. Teško je obuhvatiti sve strane obveštene službe. Nešto što mi nemamo u našem zakonu, a mislim da je da se o tome počelo razmatrati tek od nedavno. Mi smo predložili da u našem zakonu se jasno bi trebalo istaknuti da obavještene službe bi trebale nadzirati aktivnosti i stranih obaveštenih službama zato što bi im to pomoglo da postanu aktivnije na ovom području. Što se tiče našeg odbora, samo nas je troje ovdje, to je odbor kolega. Imamo pravnu službu, imamo službu za istragu, imamo administrativnu službu. Dakle, 20-25 djelatnika radi u našem odboru. Redi na tome što čime se bave Belgijske obavještene službe. mi smo jako zaposleni posebice u Briselu. U tehničkom smislu treba nam prava oprema, stručnjaci za IT. Konkurencija je velika, posebice u privatnom sektoru, zato su potrebna mnogo velika ulaganja. Belgija kao i druge zemlje i kao cijela Europska unija podliježe proračunskim ograničenjima i to se neće baš tako skoro promijeniti, a financijski aspekt je važno ograničenje. Stvarno nam treba mnogo više ulaganja u IT sigurnost, sigurnost informacijske tehnologije kako bismo mogli zaštititi našu komunikacijsku infrastrukturu u Belgiji. Vlada je donijela jednu odluku nakon preporuka koje su iznesene 2011. godine. Dakle, vlada je 2011. godine, posebice nakon Snowden afere, rekli su da namjeravaju uložiti mnogo kako bi zaštitili vladinu komunikacijsku infrastrukturu u prvom koraku. Možda ja malo sam kritičan, ali činjenica je da da naš odbor za oblast je tražio da Velika vlada to godinama napravi, ali to se nije dogodilo nego tek kada je izbila afera sa Snowdenom su nas poslušali. Hvala lijepa na pitanju. Vezano uz danski sustav, kao što sam već rekao u svojoj prezentaciji, usvojen je novi zakon prošle godine. Prije tog zakona o parlamentarnom nadzoru neovisne prirode nad obaveštenim službama Posjetili smo Norvešku i Ujedinjenu kraljevinu u okviru našeg odbora. Odbor je radio na tome deset godina, iznijeli su određene preporuke i sve to rezultiralo usvajanjem zakona prošle godine. Da sada raspravljamo o usvajanju novog zakona, rezultat bi bio sigurno drugačiji zbog prvenstveno Snowden afere. Naš zakon je usvojen prošle godine. Nema nikakvog političkog pritiska da se izmijeni zakon. Iako se vode parlamentarne rasprave, mislim da se zakon neće izmijeniti u smjeru toga da se parlamentu dodijele više ovlasti, odnosno e, više pravne kontrole nad obavještajnim službama. Mislim da to da nije izvjesno da će se to dogoditi. Vezano uz Švedsku, u Danskoj se vodila rasprava o švedskom slučaju i zanimljivo je da Švedska prati sve što ulazi i izlazi ulazi u švedski sustav i izlazi iz švedskog sustava. Recimo da ja na svojoj Facebook stranici objavljam nešto na serveru u Švedskoj. Švedska obveštene službe to sve prate. Koji je stav Danske i zašto se ne vrši politički pritisak na vladu zbog toga? Vodi se parlamentarna rasprava, ali nije na najvišoj razini. To je zato što e, ne postoji ništa što bi e, predstavljalo veliku prijetnju u danskom sustavu i zato danci imaju prilično veliko povjerenje u e, obavještajne službe think if the quote I'm make, if, if that came from somebody... Mogu navesti neke primjere nekih inicijativa u parlamentima u državama članica Europske unije. E, jedan zastupnik Danskog parlamenta je vezano uz e, prisluškivanje NSA rekao da u potpunosti razumije zašto NSA je toliko zainteresirana za Europsku uniju. To je zato što mi e, smo vrlo uspješni. To, je to nije bila šala, ovo je bio citat, nitko nije, i on je rekao da je on Amerikanac da bi napravio isto, nitko se nije previše uzbunio zbog toga. Dakle, javno mnjenje u Danskoj zapravo ne vodi nikakvu raspravu vezano uz pitanje privatnosti. Danska je malo uplašena, to je moje osobno mišljenje, ali zapravo ništa se neće značajno izmijeniti u budućnosti na ovom području zaštite podataka. Nadam se da ovo je odgovor na vaše pitanje. Kao izvjestiteljica u sjeni ALDE kluba zastupnika, postavit ću prvo pitanje svom danskom kolegi. Sada će biti nešto poput džavoljeg advokata jer se je, mi svi pripadamo istoj političkoj obitelji, a je vodimo istragu. A vaša stranka je bila na vlasti, pa ste imali priliku usvojiti nove zakone u prošlosti. Zato se pitam da li Danska kao i Nizozemska moja zemlja se često spominje kao jedna od četiri glavnih saveznika SAD-a. Glavni tajnik NATO-a je vaš zemljak. Pa se pitam, jeste li primijetili ili osjetili pritisak SAD-a u smjeru toga da Damska ne provodi strože ovlasti, stroži nadzor ili ako ne pritisak, recimo onda prijateljski zahtjev. Ono što se događalo posljednjih nekoliko mjeseci možda bi nam trebalo ukazati da trebamo ponovno definirati izraz prijatelj. Pitanje za kolege iz Belgije. Sami ste otvorili ovo to pitanje. U kojoj mjeri tajne službe znaju, vlada zna e, da tajne službe djeluju samostalno. Zna li vlada da tajne službe djeluju samostalno? Jer u meni se pojavljaju sve više više upitnika u smislu toga jesu li uopće tajne službe pod kontrolom vlada? Pitam se to i za Njemačku. što će se do... kako je moguće da se prisluškuje mobitel kancelarke? Nisu li tajne službe za to znale? Ako nisu, onda su totalno, apsolutno nekompetentne. Jesu li znale pa joj nisu rekle? Ili jesu znale pa su joj rekle pa se ona u javnosti samo pretvarala? Nema drugih scenarija. Kakva je situacija u Belgiji? Čini mi se da sve tajne službe u Europi Eh, jesu li tajne službe u Belgiji znale nešto pa vam nisu rekle ili su jednostavno to namjerno tajile ili je stvar drugačija? Da li su djelovale po nalogu određenih političkih vlada, političkih usmjerenja? Jesu li se tajne službe posve izmakle kontroli, a ako nisu, jesu li one dijelom ove vrste prekogranične suradnje? Ako je to tako, kako je moguće da ovaj mehanizam nadzora koji mi se čini prilično snažan nije otkrio kršenja vezano uz prekograničnu suradnju? To je zapravo najveća crna rupa. Možda postoje nacionalni mehanizmi nadzora, u nekim zemljama su snažniji, u drugim zemljama su slabiji, no neovisno o tome cijeli lanac je snažan koliko najslabija karika. Dakle, ako zajednička nadzorna tijela, barem u okviru Europske unije, na koji način ona mogu nadzirati suradnju između svojih tajnih službi i to ne samo na bilateralnoj osnovi, već i u okviru e, INSENA, to je jedno tijelo koje očito uopće ne postoji. Još sam neka pitanja željela postaviti. Zadnje pitanje. tijelo za zaštitu podataka u Belgiji je bilo spomenuto tijekom rasprave o Belgakomu. Da li čini mi se da je to tijelo jako militantno, te mi je bilo neobično kada su rekli sve je u redu, nismo primijetili da su ikakvi osobni podaci bili ugroženi, kompromitirani. To mi se učinilo jako neuvjerljivo. Biste li vi rekli, moraju li oni šutjeti, jesu li obavezni da šute, iako primijete da je došlo do kompromitiranja podataka? I da li se tako nešto pojavilo, a da ste vi to primijetili? Zamolit ću vas da odgovorite na, na redoslijedom kojom sam postavila pitanje. Dakle, najprije Danska, onda Belgija. Hvala, Hvala vam. Na pitanje na tome što ste želeli odvjetnik, doista sam to živo tijekom posljednje sesije koja je uzgled rečeno smatram da je bilo da je rasprava bila dobra, ako ne i uvodna izlaganja. Dakle, to zahvaljujući nekim vrlo zanimljivim pitanjima, barem meni osobno. No da odgovorim na pitanje o tome da li SAD bi ikakav pritisak na Dansku izvršio. Ne vjerujem da je tako. Mi SAD smatramo snažnim saveznikom Danske, mi imamo snažnu suradnju s njima i čvrsto ne vjerujem da bi oni imali ikakav interes u vršenju pritiska na danska tijela vlasti što se tiče naše, naših sposobnosti nadzora i tome koliko one daleko idu. Dakle, u kongresu imaju jedan zanimljiv sustav što se tiče obavještajnih službi. Dakle, ne vidim zbog čega bi vršili pritisak na njihove zemlje partnere da uvedu isti takav sustav. Dakle, ne vjerujem da je do toga došlo. Razlog iz kojeg mi imamo razinu nadzora koju imamo u Danskoj, po mom mišljenju je zahvaljujući tome što je to i politički kompromis, ali ne postoji dokaza koji bi upućivali na to da danska tajna obavještajna služba radi bilo što što ne bi trebala. Dakle, o tome se u danskoj javnosti nikada nije vodila rasprava, postavljala pitanja i ne postoji ni pritisak na političare. Čak i teoretski govoreći mogli biste reći da ne postoji ravnoteža dostatna sustavu, što je moje osobno stajalište, ali ne postoji nikakav pritisak na to da se izmijene zakoni ili alati na raspolaganju e, odboru za nadzor u parlamentu ili neovisnim odborima koji postoje zahvaljujući prošlogodišnjim zakonom. Dakle, ne postoje dokazi da danske obavještajne službe rade van svojih ovlasti danskih zakona. Dakle, ne vjerujem da će se izvršiti bilo kakav pritisak na taj sektor, e, barem dok se ne pokaže, a nadam se da se neće pokazati da se bilo šta e, radi van zakona. Dakle, ništa nije trulo u kraljevini Danske. Gospodine Dedeker, izvolite. Što se tiče prizme i naših službi, naše vlade, ne mislim ja također ne mislim da je postojalo suučesništvo što se tiče naših službi, niti da su one ne bi obavijestile politička tijela o bilo kakvim događajima. Kada vidite ljutnju njemačke kancelarice i važnost odnosa između Njemačke SAD-a i njemački položaj u NATO-u, bilo bi nemoguće na trenutak pretpostaviti e, da njemečke obavještajne službe ne bi obavijestili kancelarku da je do nečega došlo. Isto je primjenjivo i na nas. No postoji drugi fenomen. NSA je vojna obavještajna služba, a vojne obavještajne službe u NATO-u se međusobno poznaju, međusobno razmjenjuju informacije. I na temelju toga pretpostaviti neko sučesništvo ili da su one znale nešto više, to ne mogu niti zamisliti. No istraga je započela i u našoj zemlji vidjet ćemo da li su belgijske službe bile o tome obavještene ili nisu. Ja osobno mislim da nisu. Rekao bih da se radi o nečem što se nadovezuje na naivnost europskih zemalja. Mi smo kontinent koji ima poštovanje, ugled u svijetu zbog toga što smo jedna mirna snaga, ali mislim da kad kad preotvoreno, prenaivno se okrećemo ostatku svijeta i ne razumijemo nacionalna, e, nacionalne vlade djeluju u svojim nacionalnim interesima. I zbog toga sam uvjeren da ćemo jednom, jednog dana doznati koliko je zapravo europskih zemalja uključeno u nadzor drugih europskih zemalja. I to vjerojatno ne na nekoj manjoj razini, već širih razmjera. I mislim da ćemo se sa time morati suočiti, a tu će parlamentarni nadzor nacionalnih parlamenta biti važan. Upravo kroz to, i to osobito će biti važno u Europskom parlamentu, kroz to ćemo moći nastaviti raditi dalje. No naivnost je također sastavni dio toga, a i razvoj tehnologije koja se mnogo brže razvija nego što političari mogu pretpostaviti je još jedno pitanje, a velike službe tehnologiju koriste što više mogu bez da nužno o tome obavještavaju svoje vlade. Dakle, nije sigurno da je gospodin Obama dobio puno obavještenje, da je znao točno što je NSA radila. To nigdje nije pismeno bilo podneseno, moguće je da on o tome nije znao. Što se također poteže pitanje nadzor američkog kongresa na time što europske službe rade. Oni imaju taj nadzor, no on je vrlo pomno praćen, vrlo je zatvoren i odboru za nadzor e, američkog parlamenta, ukoliko ste član tog odbora, tada ste doista visoki uglednik. Dakle, mislim u SAD-u to sve treba uzeti u obzir. E, možda će doći do razvoja situacije kao posljedica ovog događaja, no sve u svemu ne mislim da su američka Američke tijela vlasti osobito ponosne na otkriće do kojih je došlo zahvaljujući Snowdenu. Dakle, mislim da te stvari treba provjeriti, ali zahvaljujući Snowdenu neke stvari znamo i to će imati velike posljedice unutar i saveza i unutar svake pojedine zemlje članice. Nadam se barem zbog toga što ja ne želim biti pre naivan što se tiče budućnosti. Ja bih samo želio nešto dodati na ono što je rekao već gospodin Dedeker. Trenutno se provode istrage, tako da ćemo sljedeći tjedan i na dolazećim tjednima imati jasniju sliku stanja. Postavilo se nekoliko pitanja koje su se ticale toga što obavještane službe znaju, što su trebale znati i da li su provele ono što nazivamo analizom rizika temeljem prethodnih iskustava. Dakle, uzvrši u obzir pitanja oko Swifta, Echelon. Dakle, nisu li one trebale u nekom trenutku predvidjeti mogućnost toga da će se još nešto dogoditi s trenutnom raspoloživom tehnologijom? To je pitanje s kojim se trenutno suočavamo, no još nemamo konkretne odgovore na sva pitanja. Nadalje nemamo nikakvih naznaka da bi belgijske obavještene službe uz sredstva koja imaju na raspolaganju pratile, nadzirale vladu. Mislim da smo tu prilično mirni. Što se tiče suradnje između službi, rekao bih da je to vrlo osjetljivo pitanje. Gospodin Dedeker je pričao konkretnim oblicima suradnje unutar NATO-a. I istina je da možda više informacija tim kanalom dobivamo od vojnih obavještajnih službi, dakle od suradnje, bliže s NATO-om nego suradnje sa javnim službama. Našim ali mislim da koliko doista želimo imati e, mogućnost europskog reagiranja, ponovit ću ono što sam rekao na, u svom uvodnom izlaganju, trebalo bi poduzeti neke inicijative u Europskom parlamentu, a, to osobito uspostaviti standarde što se tiče nacionalnih parlamenta, kako bi oni imali parlamentarni nadzor i službe koje bi se time bavile i koje bi bile doista učinkovite, a ne tijela koja zapravo ne dobivaju pristup dokumentima, nego preko vlade moraju tražiti informacije. Dakle, mora se doista dalje raditi u nadolazećim godinama na tome. To mora učiniti i Europski parlament. Što se tiče Europske komisije i zaštite privatnosti, ne znam što točno oni rade, koje informacije imaju. Mi imamo kontakte s ovim odborom, no njih pretežno zanima zaštita privatnosti i određivanje da li određivanje toga da li su neki osobni podaci iskorišteni od nekih službi, ali taj dio je nešto o čemu nemamo zapravo jasnu sliku, uvid i kao što sam rekao, trenutno se provode istrage koje će razmotriti i bilo kakve mogućnosti hakiranja, poput slučaja Belgacom ili u nekim drugim sličnim slučajevima. Dobili smo pritižbu Ministarstva vanjskih poslova i premijera e, zbog toga što njihovi računalni sustavi su ne proteklim mjesecima bili hakirani. Ne znam od koje je odgovoran za to, ali to će biti tema ove pravosudne istrage. I konačno, posljednja pitanja danas, gospodin Albrecht. Hvala, ne znam da li bi trebao biti glumiti lošeg ili dobrog policajca nakon svega što smo čuli, no obratio bih vam se prije svega kao kolegama. Vrlo sam sretan što ste prisutni ovdje i sretan sam što e, spominjete deklaraciju iz Brisela i što pozivate na zajedničke aktivnosti. Mislim da je to nešto s čime trebamo započeti od ovog današnjeg sastanka i od izvješća koje se nadamo da će biti dovršeno početkom sljedeće godine. No također moram bih tu reći da uzimajući u obzir situaciju u kojoj se nalazimo, postoji i ugovor i mi imamo pismene odgovore vaših vlada i vlada svih naših država članica koje tvrde da neće ništa da je nacionalna sigurnost isključiva nadležnost država članica i da se ovdje nije čemu zapravo ne može raspravljati. I doista me ovdje zanima, samo jedna stvar. Gospodin Lauricen, znate li što je incen? Dakle, bavite li se pitanjem suradnje obavještajnih agencija na europskoj razini? I bavite li se pitanjima koja pravila se na to primjenjuju? Jer moram reći da sam ja tražio pravnu osnovu za ovu suradnju koju sam spomenuo i ona ne postoji, nema pravne oslove. Čak se radi o kršenju ugovora ako pratimo tumačenja država članica. Dakle, bez vaše pomoći nikad nećemo nikakve daljne aktivnosti provesti. E, ispričavam se što koristim vrijeme bez postavljanja pitanja, ali mislim da je ovo vrlo važno i važan trenutak. Politički gledano, ukoliko sad sjedimo i govorimo o situaciji u nam dolazećim godinama i tvrdimo da moramo poduzeti neke aktivnosti, mogu vam reći da ljudi i javnost postavlja pitanje nama, parlamentarcima, europarlamentarcima i nacionalnim parlamentarcima, postavlja nam pitanje da li su tajne službe, obavještajne službe u državama članicama iznad parlamenta i vlada? Da li su one van dosega parlamenta, parlamenta i vlada? Dakle, nije niti čudo da u našim državama članicama ljudi glasaju za populističke stranke koje im govore da je to sve glupost. I moram spomenuti Dansku. Na našoj prvoj raspravi ovdje e, je pristan Dankel Keffen, jedan istražni novinar, on se poziva na sve dokumente Edwarda Snowdena, dakle na dokaze koji su neosporani do danas, pokazao da e, Danska surađuje sa NSA, da postoji program suradnje nazvan Dinamo, koji se bavi podvodnim kablovima koje koristi za analizu, masovnu analizu informacija. I takve se stvari događaju. Ne znam da li je to kršenje međunarodnog prava, možda je, možda nije, ali u svakom slučaju može biti da to međunarodno plavo tada nije u skladu sa konvencijom ljudskim pravima, sa različitom deklaracijom, desetim člankom, što su zapravo temeljna načela eh, naših nacionalnih država i također temeljna načela Europske unije, a to je suradnja. I bilo mi je drago što je gospodin Decker spomenuo to i mislim da načelo pravne suradnje zapravo ide u potpunosti u suprotnosti bilateralnim sporazumima koje ste spomenuli. I napadi, navodni napadi britanskih vlasti e, na teritorijima drugih država članica, poput vašeg Facebook servera u Švedskoj koji je gejski napao, dakle radi se samo o podacima Facebooka, već o napadu na poduzeća. Dakle, moramo se aktivirati u tom polju. I mene bi doista zanimalo što po tom pitanju radimo. Koji su sljedeći koraci? E, da li pozivamo na to da se ništa više ne radi ukoliko naše vlade ne provedu deklaraciju iz Brisela? Jer to je važno pitanje. Što su sljedeći koraci što se tiče deklaracije iz Brisela? Da li samo odgađamo i govorimo da radimo na tome, ali zapravo ništa ne radimo? Dakle, potrebno nam je pojašnjenje također što se tiče toga što je zapravo vanjska sigurnost i špioniranje vanjskih stranih aktivnosti, BND u Njemačkoj nedavno jasno pokazano da su oni internet protumačili kao nešto strano. Dakle, u potpunosti strano. I ukoliko BND u Njemačkoj to radi, a oni se trenutno boje mišljenja javnosti, Mislim da biste doista vi trebali započeti s istragama u vašim državama članicama. I zanimalo bi me da li tako nešto postoji. Hvala vam. Stalno se mislim da mnogi ljudi tvrde i govore ne bismo trebali više ovlasti dati Briselu. On postaje naddržava, ali takve naddržave negdje drugdje zapravo postoje. Za isti redoslijed govornika. Izvolite. Jedan od prethodnih govornika u prošloj sesiji rekao je u više navrata nemam komentara. Što se tiče pitanja Dinama i suradnje Danske SDA i ja moram reći da ne mogu dati odgovor o tome. Čak i da šta znam o tome ne bih vam smio reći. A što se tiče pitanja o Incentu? mogu reći da to nije nešto čemu se raspravlja u danskom parlamentu. Možda bi se trebalo i ja ću rado razmotriti ove stvari koje ste spomenuli, ali mogu vam reći da se o tome do sada nije raspravljalo. Danski parlament je također podijeljen po pitanju to sam možda već spomenuo, po pitanju da li bi trebalo pojačati parlamentarni nadzor. Određeni broj zastupnika kaže da ako to učinimo, također ćemo postati više odgovorni. Da se dotaknem vašeg pitanja. Dakle, možda je najbolje rješenje da samo ministar zna, dakle, ministar pravosuđa i premijer e, svakako znaju sve stvari, imaju sve podatke što rade naše obavještajne agencije, kakve suradnje s drugim obavještajnim agencijama, onim u drugim zemljama i oni znaju i mogu dobiti odgovore na sva pitanja koja žele, to sam skroz siguran. Ali to znači da su i oni 100% odgovorni. Parlamentarci tvrde da bi možda najbolje rješenje bilo da ministar sve zna i da je on osoba koja je za sve i odgovorna, a ne nadzor, odbor za nadzor u parlamentu koji zapravo zna stvari, ali ne može reagirati na njih i indirektno postoje odgovoran za neke stvari koje se događaju. Um, yeah, well, that, that's, that's a good TV show, so I can definitely recommend Dakle, Borgen je e, lijepa televizijska emisija koju ste spomenuli, ali ne odražava realnost. Dakle, mnogi kolege iz nordijskih zemalja kažu da oni žele biti također zastupnici u Danskom parlamentu jer u Švedskoj je dosadno i tako dalje, ali mi moramo da reći da je kad kad dosadno i u Danskom parlamentu. No, nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje i samo bih završio sa sljedećim. A to je pitanje koje se tiče suradnje. Dakle, mislim da je vrlo važno da postoji dobra suradnja i da ćemo svakako iskoristiti izvješće na kojem radi ovaj odbor i nadamo se e, nastaviti raditi e, u Danskoj na temelju tih odluka. Ali postoji potencijal za stvaranje jednog saveza velikih poduzeća poput Facebooka, Googlea, jer oni nisu se ne žele da obještane agencije iz bilo koje zemlje koriste podatke o njihovim korisnicima i da zakonski budu obveznici prosljeđivati te podatke. Dakle, dobro bilo dođe do suradnje Facebooka, Googlea e, i da možemo doći do statistika o tome koliko puta su ih obještane agencije ili vlasti tražile da im proslijede podatke o svojim korisnicima. Dakle, postoje dva različita pristupa. Hvala vam, polako se približavamo kraju, gospodin Deker. Hvala vam. Dakle, nema sumnje da živimo u opasnom svijetu i prijetnje s kojima se suočavamo se stalno mijenjaju. Prije deset godina nitko nije govorio o kibernetičkim napadima, sada to postaje obsesija za naše vlade. I to nije samo slučaj u Europi ili za NATO. Sjetimo se samo napada Kineza ili nekih drugih zemalja koje su otkrivene. Problem je u tome što mi u Europi i dalje se bavimo pitanjima sigurnosti na nacionalnoj osnovi. I ukoliko to ne promijenimo, ukoliko se ne počnemo baviti europskom obrambenom i sigurnosnom politikom, bit ćemo sve ranjiviji. Nažalost, postoje zemlje poput Francuske koje su, i Velike Britanije koje su e, velasile godinama, stotinama godina i dovoljno su naivne da vjeruju da su one i dalje super sile. No, suočene s ovakvim prijetnjama to više nije slučaj, a one vjeruju da se mogu i na samo nacionalnoj razini nastaviti nositi s ovim stvarima. ja sam predsjedao svjetskom trgovinskom organizacijom i imao sam priliku e, baviti se pitanjima obrane Odnosno, bio sam sočen s time da je velik broj ovlasti prenesen na Europsku uniju, a nacionalni parlamentarci koji su bili e, zastupljeni u toj organizaciji su bili u tome obavješteni. I ministri bi dolazili na sastanke u Pariz i raspravljali bi o svim pitanjima. A sada Europska unija sad je Europska unija nadležna za neke stvari i zapravo ne postoji stvarna integracija. E, postoje kompetencije koje ima Europska unija, koje ima Europski parlament, dva put godišnje se sastaje ministri obrane, mislim da je Lady Ashton prošli put bila pet minuta prisutna i gospodin Rasmussen nas je posjetio, ali nismo na to navikli u zapadnoj Europi. Mnogo smo slabije informirani nego što je to slučaj bio prije. I kada govorimo o izgradnji europske obrane, mislim zapravo se krećemo u suprotnom smjeru. Suočeni s ovakvim pretnjama trebali bismo se trebali bismo brže reagirati i odubriti se onima koji nisu spremni prihvatiti integraciju sigurnosnih obrambenih pitanja u Europi. Možda sam malo bio pesimističan kada sam rekao da obavještajne službe vjeruju da su iznad svojih vlada. No, očito i oni znaju da je bolje da postoji nadzor i vlada i parlamenta i siguran sam da one moraju podnositi izvješće svojim vladama, jer bilo kakve nesreće bi mogle teško koštati njihove vlade. I siguran sam da su obavještajne službe svjesne toga i da podnose izvješće i da su u kontaktu također, civilne i vojne obavještajne agencije također, razmijenju informacije unutar NATO-a. Dakle, spomenuti su podvodni kablovi tijekom afere Echelon i SAD i Velika Britanija su kontrolirali sovjetske podmornice koje su prolazile Atlantikom i koristili su te podmorske kablove e, zapravo kao satelite i tako je došlo do Echelona i zatim do prizme i stvari se jednostavno ponavljaju. No moramo brzo napredovati u smjeru daljnje europske integracije. Ljudi e, sanjaju o nacionalnom suverenitetu, osobito starije, veće države članice, moraju shvatiti da nisu sigurne i da mora postojati sigurnost na kolektivnoj razini. Ako pogledamo viruse i kibernetičke napade i hakiranje, ne možemo nužno na to odgovoriti na nacionalnoj razini. Dakle, i mi smo možda sami e, žrtve prisluškivanja neke susjedne zemlje u Europi, a to će značiti da će se potkopati povjerenje unutar Europske unije, što će nanijeti veliku štetu budućnosti Europske unije. Dakle, mislim da moramo ponovno izgraditi međusobno povjerenje. I to jednostavno daljnom integracijom. Dakle, ne smijemo e, raskomadati Europu zbog ovoga. Trenutno postoji jedan šok učinak i ljudi su užasnuti time da vlade da su vlade možda pretjerano agresivne, ali to bi zapravo moglo nanijeti štetu budućnosti Europe. Zahvaljujem gospodine Rapej. Želite li još što dodati kao posljednji govornik? Ne, nemam ništa dodati onom što je rekao gospodin Dedeker o ovoj temi. Dakle, zaključno biste možda mogli odgovoriti što će biti daljnji koraci nakon deklaracije iz Brisela. la de ce forum ja sam sudjelovao u osmišljavanju tog foruma o parlamentarnom nadzoru nad obavještajnim službama prije nekoliko godina i drago nam je što su godinu za godinom i druge zemlje tome pristupale. Dakle, zahvaljujući toj konferenciji zemalja koji imaju parlamentarni sustav nadzora smo uspjeli nastaviti raditi. Sada, u svjetlu onog što se dogodilo, doista se nadam da će nam ovi parlamenti omogućiti da ostvarimo zajedničke inicijative koje bi mogle proizići iz naših radova prilikom narednih konferencija. Nakon svake konferencije bili smo zadovoljni u odnosu na prethodnu, odnosno uvijek smo odlazili jedan korak dalje, ostvarili smo napredak, ali još uvijek nam je dug put pred nama. Također mislim da bi vaš odbor mogao učinkovito utjecati na ono što se može događati drugdje. Hvala. Dopustite mi da dodam nešto. Vi ste u više navrata spomenuli briselsku deklaraciju koja je od 7.10.2010. godine. Sljedeća konferencija je održana u listopadu 2011. godine nakon toga, 2012-2013, više nije bilo nikakvih konferencija. Dakle, ja smatram da bismo mogli ponovno pokrenuti čitavi postupak kako bi razni parlamentarni odbori ili slični odbori na europskoj razini se mogli ponovno okupiti na istom mjestu i razmjenjivati mišljenja. Gospodin Dedeker je govorio o postignutom napretku. Ja sam i sam sudjelovao na nekim konferencijama, ne na svima, ali moram reći da je postojalo veliko povjerenje među tim e, predstavnicima EU u Bonu su prvi puta zastupnici u parlamentima razgovarali o važnom pitanju, odnosno o pravilima igre koje treba donijeti zajednički kako bismo priveli kraju pravilo treće službe, odnosno ne bili smo trebali predvidjeti na razini Europske unije da se ne može jedna obavještajna nacionalna služba pozvati na to pravilo kada Um, informacija dolazi od obavešene službe neke zemlje članice Europske unije. Dakle, ja mislim da bi se to moglo predložiti i svakako je to nešto što bismo trebali razmotriti. Ja mislim, kao što sam rekao prije, da vaš odbor može odigrati važnu ulogu u ponovnom pokretanju, oživljavanju cijelog procesa. Kako djeluju naše službe koje se bilateralno sastaju? To je opravdano pitanje, ali mislim da nacionalni parlamenti trebaju pokrenuti nadzori i mi mnogo očekujemo od vas, od Europskog parlamenta. Hvala. Možemo li zaključiti sastanak ili želite li još nešto dodati? Da, samo želim reći da bismo mogli prekinuti zato jer zastupnici trebaju otići na e, zračne luke i želim samo zahvaliti svim sudionicima i svim govornicima na sudjelovanju i želim samo reći da mi je žao što e, <laughs> što se spomenuo Borgen zapravo jer mi ovdje u Ujedinjenom kraljevini smatramo da je to dokumentarac. Ne, krivo ste shvatili, premijer je bio pravi, ali Borgen je fikcija. Hvala svima, hvala i prevoditeljima i sljedeći sastanak će se održati u ponedjeljak na večer 18.11. u Strasburu. Hvala.